mes Hvala vam. Dragi kolege, ponajprije bih htio izraziti dobrodošlicu gospođi Lizi Ferreri, koja je kandidatkinja za povjednicu za koheziju i reforme. Također pozdravljam i članove odbora za regionalni razvoj, kao i članove odbora za proračune, te odbora za ekonomska i monetarna pitanja koji su, kao što znate, pridruženi odbori kao i kolege iz Europske komisije i vijeća koji su ovdje prisutni. Ovo saslušanje prenosimo uživo na internetskoj stranici Europskog parlamenta, a također će biti moguće dobiti pristup i jednoj video snimci ovog saslušanja na istoj internetskoj stranici. Prema našim smjernicama za odobrenje komisije, prema dakle e, aneksu broj 7 našeg poslovnika, Europski parlament procjenjuje kandidate za povjerenike na temelju njihovih e, kompetencija, e, općih kompetencija, zatim isto tako što se tiče njihovog angažmana za europska pitanja i što se tiče njihove osobne nezavisnosti. Također procjenjujemo i poznavanje budućeg portfelja te njihovih nadležnosti što se tiče komuniciranja. Podsjećam da je odbor za pravna pitanja rekao da nema nikakvih primjedbi što se tiče održavanja ovog saslušanja. Kandidatkinja za povjerenicu je već e, odgovorila na jedan upitnik, dostavila nam je pisane odgovore i te smo odgovore podastrili svim e, članovima našeg odbora i to na svim jezicima. Sada bih vam htio nekoliko riječi samo objasniti kako će izgledati struktura našeg večerašnjeg saslušanja. Na početku će kandidatkinja za povjerenicu imati priliku održati uvodni govor i to u trajanju ne više od 15 minuta. Nakon tog uvoda ćemo imati 25 pitanja. E, ta pitanja će postaviti zastupnici, a raspravu ćemo održati e, u vremenskim e, e, razdobljima od pet minuta. Dakle, minuta za postavljanje pitanja, dvije minute za odgovor kandidatkinje za povjerenicu, zatim isto tako još jedno pitanje za kao naslovno pitanje i još onda jedan odgovor u trajanju od jedne minute. Prvi krug postavljanja pitanja održat će se e, od strane koordinatora iz kluba zastupnika. A zatim imamo onda drugi krug gdje smo e, imali, gdje ćemo imati zastupnike iz svih klubova zastupnika, uključujući i, i predstavnike nezavisnih zastupnika. Nakon ovog sastanka ću onda dati ponovno riječ gospođi Ferreiri koja je zadužena za koheziju i reforme e, za završne primjedbe i to u trajanju od najviše pet minuta. I onda ću ja na posljedku preuzeti riječ kako bi zaključio sastanak. Htio bih naglasiti da je od ključne važnosti da svi govornici poštuju e, te vremenske rokove što se tiče postavljanja pitanja i odgovora. Ako to ne bude bio slučaj, onda će se naš sastanak produžiti i neki zastupnici neće moći dobiti priliku preuzeti riječ. Što bi, naravno, bilo nezgodno, s tim se slažete. Imat ćemo stoga uvijek e, vremenski prikaz na e, zaslonima, gdje ćete vidjeti koliko dugo već govorite i u slučaju da prekršite zadano vrijeme onda ću ja iskoristiti to pravo da iskoristim ovo i da vas prekinem, što nije nikad ugodno, ali što je uvijek potrebno. Imamo i uslugu usmenog prevođenja na 23 jezika, što znači da svi govornici mogu govoriti vlastitim jezikom, i e, znajte da će vas se prevoditi, što znači da trebate govoriti e, polagano kako biste olakšali rad e, našim usmenim prevoditeljima. Gospođo kandidatkinje, kandidatkinja za povjerenicu, dopustite mi da vam kažem prije nego što vam predam riječ da će ovih idućih pet godina biti od ključne važnosti za budućnost kohezije. Jer unatoč značajnim, jako značajnim naporima koje smo poduzeli putem naših politika, šime smo mobilizirali više od 350 milijardi eura u ovom trenutnom finanskom razdoblju, dakle trećinu 350 milijardi eura, dakle trećinu našeg proračuna. Unatoč me stanje u našim eh, različitim regijama se pogoršalo. Imamo još eh, nešto više od godine do kraja 2020. godine da sve to ispregovaramo i da pronađemo rješenje za cijelu regulativu u koheziji, a između toga isto i zajedničko upravljanje fondovima, zajedničko upravljanje Interregom, Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj, socijalnim fondom, da navedem samo neke od njih. Doista se nadam da će ti pregovori biti uspješni i da ćemo onda nakon toga imati regulative koje će biti pojednostavljene, koje će biti poboljšane, ali će one moći samo biti u potpunosti e, učinkovite e, ako nemamo proračun koji e, će biti smanjen. I zbog toga ovaj parlament, naš odbor za ruralni razvoj, te naš odbor za proračune se borimo u pregovorima o budućem višegodišnjem financijskom okviru. Znamo da se na koheziju vrši pritisak sa svih strana kako bi se proračun smanjio, kako bi se ona mogla snositi sa novim hitnim situacijama ili kako bi se izmijenila filozofija tog programa imamo tu poveznicu u vašem portfelju između kohezija i reformi, što je nešto što treba u potpunosti razjasniti kako bi nestao određen broj zabrinutosti. Gospođo kandidatkinja za povjerenicu, moram vam reći da nam je potrebna povjerenica za koheziju koja će biti snažna, koja će biti snažna unutar Europske komisije kako bi mogla ostvariti te zajedničke ambicije i koja će postići da se članci 174. i 175. brane u svim politikama Europske unije. Također nam je potrebna povjerenica koja će saslušati naš odbor za regionalni razvoj, te ćemo se mi prisjećati riječi e, predsjednice von der Leyen da će se iz Europski parlament uvesti um, određeno pravo na inicijativu. Bez zajedničkih projekata, bez jednakosti u razvoju svih teritorija Europske unije, bez kohezije zapravo, nećemo imati zajedničku budućnost u Europi. Zato što je kohezija isto tako uh, najbolji lijek protiv e, rizika e, da dolazi do e, dislokacije unutar Europske unije. I to je zapravo samo srce vrijednosti i europskog projekta. Ovo će saslušanje, siguran sam, razviti u vrlo bogatu raspravu i imam sada to zadovoljstvo, gospođa Ferreira, da vam sada mogu predati riječ na 15 minuta prije nego što onda krenemo s raspravom sa članovima našeg odbora. Izvolite, pa nemam riječ. Merci, monsieur le président. Senhor presidente, senhoras i e senhores deputados, caros amigos. Hvala. Dobar dan, dame i gospodo, dragi prijatelji. Velika mi je čast i s velikim entuzijazmom danas govorim ovdje pred vama. Želim se Dakle, ja želim uspostaviti izravniju komunikaciju sa svima prisutnima i stoga ću prijeći na engleski jezik. Ja sam ovdje provela 12 godina. I e, drago mi je da sam ovdje opet u srcu Europe. Drago mi je da vidim toliko poznatih lica iz odbora Ekon, Buđ i e, regije. Regi. Čast mi je da vam predložim kako da radimo zajedno u sljedećih pet godina. Kao bivša zastupnica Europskog parlamenta razumijem važnost vašeg rada i jasno mi je da samo ako budemo radili zajedno možemo izgraditi budućnost u europski projekt i budućnost za sve europske građane, bez obzira gdje su rođene. Želimo ovdje odati poštovanje mojim prethodnicama Korina Krecu. Korina, ti si rekla da nitko ne smije biti ostavljen po strane. To će biti i moj moto. A danas je ovaj moto možda i više relevantan nego ikada prije. Jer klimatske promjene, digitalna revolucija i mnogo toga predstavljaju rizik da neki e, regije ostanu po strani. Perspektive se otvaraju u budućnosti, međutim promjene mogu biti e, bolne. Kohezijski e, pilot projekt e, je nešto što je postalo, to je bio težak trenutak za tekstilnu industriju i za mnoge zajednice koje su ovisile o toj industriji. Relativno nedavno, nakon 2008. godine, to smo vidjeli, a i dan danas neki od vas svjedoci ste tome. Radi se o različitim industrijskim sektorima, različitim tvrtkama, ali priča je uvijek jedno te ista. Uvijek se zatvaraju tvornice. Ne smijemo nikada zaboraviti smanjene plaće, smanjene mirovine. Ne smijemo nikada zaboraviti pametne mlade ljude koji odlaze. Kohezija je u srcu europskog projekta i zajedno s kohezijom reforma može biti naš prioritet. Sve više ima tehnoloških promjena i to e, sve više predstavlja pritisak na lokalne e, gospodarstva. Da i gospodo, vjerujem u te politike jer sam vidjela kako se to odražava konkretno na licu mjesta. U mojim e, prethodnim dužnostima, kad sam bila zamjenica ministra, vidjela sam upravo kako kohezijska politika daje dobre rezultate i ponekada je to jedino moguće rješenje od Arktika do sredozemlja, od urbanih do e, središta, do nekadašnjih industrijskih regija od ruralnih središta do najudaljenijih područja iz e, planinskih područja do obalnih područja. Na svim tim mjestima Europa mora djelovati i to od nas očekuje Europa. A treba intervenirati onim alatima koji su prikladni za svaki teritorij i trebamo imati digitalnu, zelenu i rodno uravnoteženu ekonomiju. Da niti jedna regija, niti jedan čovjek ne bude ostavljen po strani. Dame i gospodo, počašćena sam da mi se dodjeljuje ovaj portfelj. Novoizabrana predsjednica, gospođa von der Leyen, dala mi je šest zadataka, od kojih su neki hitni. Prvo, zakonodavni okvir. Gospođa von der Leyen naglasila se je, a i ja se slažem, da treba djelovati brzo kako bi svi ti programi zaživjeli od prvog dana. Čekam i očekujem vašu potporu. Radimo zajedno. Moramo dakle djelovati na prijedlog parlamenta da se podrže prijedlozi, da idemo na eh, ekonomije gdje će emisije ugljika biti neutralne za okoliš i uskoro ćemo se javiti u tom smislu. Moj drugi zadatak je glatka provedba moje mandatno pismo savršeno je jasno. Treba imati zakone i politike koje će biti jednostavni u primjeni. Moramo imati e, dobre postupke, a istovremeno ne dovesti u opasnost kvalitetu i kontrolu. Moramo imati dakle programe koji će također igrati značajnu ulogu i uzeti u obzir kako to se odražava na određene krajeve, određene regije. Moramo dakle pojednostaviti mnoge e, opcije vezane za troškove moramo smanjiti za 25% administrativne troškove. Moramo provjeriti da li mjere koje su donesene zaista pomažu u pojednostavnjivanju i vi ćete biti u tome moji saveznici. Moj treći zadatak je reforma. Monetarna unija je izazovna. Međutim, čak i kod konkurentnih ekonomija, naročito kada su uvjeti različiti, postići konvergenciju koja se temelji na tržišnom natjecanju naš je ključni zadatak. Ulagati i reformirati je ključ našeg rada i zato je zaista vrijeme da e, počnemo s novim instrumentom za potporu i ulaganje. Moramo imati također i proračunski instrument za konvergenciju i za tržišno natjecanje u području. Euro je valuta Europe i moramo na vrijeme dati podršku onim zemljama koji su već preuzeli jedinstvenu valutu kao i onima koji vrlo ozbiljno rade na tome da preuzmu euro. Moramo dakle djelovati i podvrgnuti se u tom smislu u europskom semestru, ali e, ta država također mora prihvatiti e, te e, elemente i moramo stimulirati veću razinu tržišnog natjecanja. Moramo poboljšati tržišno natjecanje. Moramo modernizirati javnu upravu, reformirati sustav obrazovanja i obuke. Moramo poboljšati gospodarenje šumama moramo dakle i komisija i parlament raditi zajedno. Reforma i kohezija moraju biti i jedna uz drugu, a ne jedna protiv druge. Zaista želim raditi s parlamentom i nadam se da ti instrumenti trebaju slijediti metodu zajednice. Vaša će nam podrška biti ključna. Moramo raditi zajedno kako bismo ostvarili vidljive napredak u prvih sto dana i kako bismo programe načinili i usvojili na vrijeme. Urbane područja su područja kojima se moram itekako pozabaviti, jer današnji gradovi često su mjesto siromaštva, isključenosti, lošeg stanovanja i e, agresivnog e, e, rezultata agresije klime. Ali E, sve promjene koje napravimo moraju voditi u digitalno i zeleno gospodarstvo. Moramo to raditi u stjesnu saradnju s nacionalnim i lokalnim partnerima. U e, Portu u siječnju 2020. godine održat će se sastanak na temu urbanih središta i ako možete doći, dođite i rado ću vam pokazati moje rodno mjesto. Što se tiče najudaljenijih područja, jasno mi je da oni e, zahtijevaju posebnu e, posebnu pažnju, baš kao i e, planinska i mnoga duga područja. I trebamo dakle posvetiti posebnu pažnju određenim aspektima od ribarstva do pomorstva do prometa i tako dalje. I moja šesta i zadnja zadaća je komunikacija. Ove politike učinile su toliko mnogo toga za velik broj građana. Ali to nije dovoljno. Namjeravam ići u pojedine regije, podržati bolje provođenje projekata i obznaniti svim tim zajednicama da nisu ostavljene po strani. Namjeravam vas tako uvijek e, obavijestiti kada budem išla u vašu regiju. Uvijek ću vas informirati o mojim inicijativama i mogu vam obećati da ću surađivati s Europskim parlamentom, a pona osob s odborima koji su danas ovdje zastupljeni. To je i za gospođu von der Leyen i za mene prioritet. Zaključno rekla bih nešto, koliko riječi o sebi i što ja mogu pridonijeti. Uvjerena sam u ovaj portfelj i sve ću učiniti kako bi situacija se poboljšala. Ja moram reći da sam osjetila apsolutno sve ove aspekte u svakom dijelu mog života kao odrasle osobe. Ja sam e, radila upravo na tim pitanjima. Radila sam e, na e, mom magisteriju i doktoratu iz tih tema. Ja sam ekonomistica i vidjela sam kako se ove politike odražavaju na živote ljudi. Ja kao ministrica planiranja ja sam dobro vidjela E, kakva je situacija kohezijskih politika. Tada je povjerenik bio Michel Barnier. Jednostavno se vidi da ova kohezijska politika vam daje dobru šansu da i priprema da možete raditi sve. Isto tako, ja sam shvatila da tržišno natjecanje i kohezija moraju zajedno rasti kako bi europski projekt procvjetao. Ja sam bila i ekonomistica, radila kao zastupnica, kao eurozastupnica i radila u Narodnoj banci. Znate me i znate da sam ja netko tko surađuje s drugima i ja ću blisko surađivati s vama, s, pojedincima. I isto tako ova komisija je sasvim posebna. Imamo po prvi puta ženu kao predsjednicu komisije. Imamo rodnu ravnopravnost u Europskoj komisiji i po prvi puta Portugal šalje ženu za mjesto europskog povjerenika mi ćemo raditi zajedno kako bi povijest bila ponosna na ono što smo ostvarili. A e, ja sam i davno prije nego što sam počela se baviti i raditi na pitanjima europske integracije, reći da u mom rodnom mjestu stoji spomenik Viliju Brantu koji je bio jedan osnivača Europe i uvijek kada prolazim kraj njegovog kipa se sjetim što Europa zapravo znači i e, kako je to prostor demokracije. Baš kao što je govorio i Mario Suarez. A moram reći da prave demokracije nema za one koji su socijalno isključeni. I zato Europa za mene i danas znači solidarnost. Kada sam postala eurozastupnica, saznala sam da Europa postoji, e, da Europa znači prijateljstvo i da su ljudi ujedinjeni u raznolikosti. Europa i dalje sve to znači za mene, a i mnogo više od toga. Poštovani zastupnici, Europa demokracije, prijateljstva i zajedničkih vrijednosti je ona Europa koja danas očekuje da mi djelujemo. Prelaz na digitalno doba, na zeleno gospodarstvo. Od nas Europa traži da budemo smijoni kada promičemo kohezije, kada provodimo reforme, kako niti jedna regija i niti jedna osoba ne bi bila ostavljena po strane učinimo i radimo to zajedno. Gospodine predsjedniče, odgovorit ću na ovaj poziv i zaista mi je čast da sam kandidatkinja za mjesto europske povjerenice eh, za koheziju i reforme. Zahvaljujem na tome. Madame la commissaire désignée, je vous remercie. Gospođo kandidatkinje za prvenicu, hvala vam što ste savršeno ispoštovali zadano vrijeme. Sada možemo krenuti s raspravom. Kao prvo će riječ dobiti koordinatori koji predstavljaju klubove zastupnika. Podsjećam vas da imamo vremenske razdoblje od pet minuta, dakle jedno pitanje od jedne minute, zatim odgovor u trajanju od dvije minute od strane kandidatkinje za prvenicu. zatim jedno nastavno pitanje, jedna minuta i ponovno odgovor i jedna minuta na to nastavno pitanje. Za početak ću riječ dati našem kolegi Andreju Novakovu u e, ime kluba zastupnika EPP. Dear Commissioner Designate, Draga kandidatkinja za danas sam ponosan zato što ste suočeni sa kohezijskim timom iz EPP-a koji su bili snažni kada su svi ostali govorili o rezovima kao prvo i zatim tek o kohezijskoj politici. E, ovaj tim zajedno sa drugim klubima zastupnika je osnovica onog snažnog mišljenja koje je parlament usvojio za budućnost kohezijske politike, gospođo kandidatkinje. Taj isti tim nas je prije nekoliko sati naveo da upravo se pokrenu pregovori o toj budućoj politici. I stoga vam postavljam pitanje, hoćete li podržati taj tim i stajalište parlamenta kako biste podržali i kohezijsku politiku ili i dalje smatrate da su potrebni rezovi i da je to najbolje što možemo dobiti za kohezijsku politiku prema vašim pisanim odgovorima. Hoćete li se boriti za stopu sufinanciranja za najsiromašnije regije kao što to traži parlament ili, ili i dalje smatrate na najsiromašnije regije te trebaju plaćati najviše. Hvala vam lijepa. i gospodine Novakove, uvaženi zastupnici, Zahvaljujem vam jako na ovom pitanju zato što će mi to pomoći da pojasnim neke koncepte. Ja zapravo smatram da je ovaj prijedlog kojeg je komisija iznjela naš temelj za rad i to je sve. To je temelj za rad koji uključuje nekoliko pitanja koja su pozitivna i koja smatram e, dosta dobrima. Imamo velika ograničenja, a ta ograničenja su ta da kada ovdje organiziramo proračun, da onda raspravljamo o rashodima, ali mi ne odlučujemo o prihodima. Vi odlučujete o prihodima kao i države članice, što znači da se u dijalogu između dva su zakonodavca donosi ta odluka o tome kakav ćemo mi proračun moći koristiti. I stoga ću ja u komisiji i posvuda drugdje svakako podržavati najvišu moguću razinu. Ne zato što sam kandidatkinja za ovo mjesto, već zato što istinski smatram da se Europska unija ne može produbiti, ne može proširiti e, ako ima tako slaba sredstva za podršku tim politikama. Naravno da će krajnji ishod biti svakako ograničen i zbog toga moramo biti jako pažljivi kada se radi o upravljanju tim politikama i kada se radi o analizi eh, zemljopisnog utjecaja tih sektorskih politika, ali svakako u onom manevarskom prostoru kojeg ćemo imati na raspolaganju ću ja eh, provoditi kampanju zajedno sa drugim kolegama iz komisije da dobijemo najvišu razinu što se tiče financijskog okvira kako bismo mogli ispuniti ono što smo se zadali kao cilj. Hvala vam lijepa na tom odgovoru, gospođo kandidatkinje za povjerenicu. Ja se slažem da je kohezijska politika e, ono što drži Europsku na cjelini, ali zasigurno nitko iza novog prostora ovdje ne svača zašto se kohezijska politika tako slabo provodi. Kako mislite izbjeći e, odgodu u provedbi kohezijske politike, uzevši u obzir da godinu dana prije programskog razdoblja za kohezijsku politiku je sada provedba tek 30%. Mislim da moramo analizirati što trebaju korisnici ispuniti kako bi dobili pristup financijskim sredstvima. Na tom temelju je trenutni prijedlog Europske komisije vrlo jasan zapravo. Tu se radi o pojednostavljenju, to je fokus prijedloga, ima više od 80 prijedloga oko kojih se slaže i parlament e, koji će se provoditi i samo se nadam da ćemo u vijeću imati jednako takvo svačanje. Cilj ove politike je ostvariti rezultate i stoga moramo jako dobro razumjeti ima li tu nekih drugih problema ako dođe do e, kašnjenja, ali svakako trebamo sve to ubrzati kako bi građani na terenu osjećali e, posljedice tog napora kojeg mi svi poduzimamo kako bi Europska unija mogla raditi e, i ne biti fragmentirani prostor, već više biti ujedinjen prostor gdje će svi svi građani gdje god bili moći osjećati da su oni sastavni dio tog projekta i to je glavni cilj svega ovoga. Hvala vam. Hvala vam. Sada ću riječ predati e, klubu socijaldemokrata i našoj kolegici Konstance Kreu. Hvala gospodine predsjedavajući, uvažena kandidatkinja za povjerenicu gospođa Ferrera. Europska unija je suočena sa velikim e, izazovima globalizacija, digitalizacija, borba protiv klimatskih promjena, stvaranje dobrih radnih mjesta i tako dalje. Kako kohezijska politika može pridonijeti tome da se dispariteti između razlike između regija umanje i kako bi se postigli ciljevi? Honorable um, Uvažena Eh, eu penso que o programa temos neste Hvala na pitanju. Mislim da je ovaj program koji je pred nama sve te probleme eh, rješava. Dakle, to znači isto tako da moramo biti vrlo oprezni. Naime, radi se o vrlo zahtjevnim problemima. Moramo biti oprezni prilikom korištenja sredstava koji su nam na raspolaganju. Nadamo se da će se ta sredstva povećati, ali ipak E, neće biti dostatna zato što e, uvijek stavljamo nove elemente na dnevni red, a tu je jedan globalni element koji moramo imati na umu, a to je da je vrlo važno da potaknemo promjenu vezano uz izazove, promjene vezano uz izazove u budućnosti kada e, govorimo o drživosti, digitalizaciji i Istovremeno moramo se usredotočiti na one regije kojima su sredstva najpotrebnija. Dakle, to, ta koncentracija na najsiromašnije regije je vrlo važno pitanje. Dakle, i najudaljenije regije su važne, ne smijemo ih zaboraviti. Osim toga, postoje regije koje prolaze kroz promjene, koje su već eh, industrializirane, a sada su u krizi. Dakle, sada su u krizi uslijed promjena i e, naš cilj je surađivati s onim regijama koje e, vrlo koje ovise o ugljenu, o korištenju ugljena, koje zagađuju okoliš i stoga e, želimo pravedan prijelaz koji se suočava sa svim tim izazovima. Dakle, moramo prilagoditi instrumente karakteristikama svake pojedinačne regije i na taj način ćemo ubrzati proces konvergencije. Hvala vam lijepa. Moje drugo pitanje je sljedeće. Kako mislite da kohezijska politika može doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena te pomoći usmjeriti Europsku uniju ka jednoj budućnosti koja će biti neutralna po pitanju emisija i gdje vidite da je uloga kohezijske politike u novom e, europskom zelenom dilu. Hvala vam. Mislim da je ovo jako važno pitanje. Jer trenutno imamo kompromis što se tiče regionalnog fonda u smislu da 40% svih plaćanja svog sredstva e, u tom fondu u sljedećem razdoblju od 2021. do 2027. godine biti posvećeni projektima koji su kompatibilni sa borbom protiv klimatskih promjena i tu je prag viši 30% naime za kohezijski fond. Uzevši u obzir da ta dva fonda čine 25% europskog proračuna zajedno sa socijalnom fondom čine jednu trećinu, je to jedan sveobuhvatni paket koji će dati novi elan što se tiče toga da će Europska unija se bolje uskladiti sa e, klimatskim e, ciljevima. Već smo u prošlosti dosta toga poduzeli. Imali smo 21% proteklog europskog proračuna posvećenog e, klimatskim projektima, sada smo to povećali, a osim toga imamo i čitav niz proračunskih linija koje možemo udružiti kako bismo još postigli veći učinak poluge cijelog tog e, e, cijele te svote koje imamo u tom klimatskom paketu. Hvala vam. U ime kluba Renew riječ ću sada predati našem kolegi Ondaju Knoteku. Hvala vam, Gospodine predsjedniče, dobro večer, gospođo Ferreira. Imam pitanje vezano uz Fond za pravičnu tranziciju kao e, glavni alat za prijelaz ka ekonomiju sa niskim udjelom ugljika. Mene zanima kako mislite osmisliti taj fond, kako vidite financiranje tog fonda i koji će biti kriteriji za prihvatljivost projekata iz e, regija e, koje će dobiti podršku. Osim toga imamo i prijedlog VFO-a i tu se predlaže rezove u kohezijskoj politici, a upravo taj fond za pravičnu tranziciju nije uopće uključen u to. Znači možemo li imati neko jamstvo od vas da ćete moći postići da se ovaj fond i njegovo financiranje neće pretvoriti nešto što će predstavljati dodatan teret za kohezijsku politiku. Hvala vam lijepa. Member, uh, Mr. Uvaženi zastupniče, gospodine Odej Knoteku, Mislim da je vaše pitanje jako važno zato što je Fond za pravičnu tranziciju e, izabrana predsjednica navela e, jednim velikim obilježjem ove komisije. To je nešto što je izvorno zatražio Europski parlament. Ne smijemo to zaboraviti. I to 2018. godine imali smo rezoluciju o tome u ovom parlamentu i mislim da je i ovdje barem jedan od suizvjestitelja za to pitanje gdje se tražilo 4,8 milijardi eura za podršku tog fonda. Ali parlament je također tražio i proračun od 1,3 posto Eh, bruto nacionalnih dohodka u tom trenutku. Ono što vam trenutno mogu reći kao obećanje je to da će to biti fond koji će se svakako ostvariti. Mi još uvijek u komisiji radimo na tome, to su svakako pripremni radovi jer smo svi trenutno samo kandidati, ali radimo na eh, vrstama podrške koji će biti skrojeni po mjeri, eh, koji će biti lokalno bazinani gdje ćemo imati i elemente vezane uz različite druge socijalne mreže kako bi te regije postale dio jedne nove paradigme. Jedne paradigme koja će biti održivija, koja će biti pogodnija za klimu i više okrenuta budućnosti. Istodobno gledamo na sve detalje vezano uz to odakle će potjeći financiranje za taj fond i ja ću usko surađivati sa izvršnim potpredsjednikom za Europski zeleni dil, sa promjenikom za energiju, za promjenikom za proračun i administraciju, ali moram reći da je sada prerano e, reći odakle će doći novac. Bilo bi mi drago da imamo nekakav prijedlog Europske komisije koji bi bio komplementaran u smislu da se dobije neki svjež novac za to, ali ne mogu sad ništa o tome još reći, jer kao prvo radimo na samom okviru, onda ćemo vidjeti kako možemo organizirati financiranje tog fonda no on će postojati i on će se posebice baviti tim regijama koje jako ovise o industriji, koje jako ovise o ugljenu i o potrošnji energije. Hvala. Hvala vam na tom odgovoru. Da se stavim sada na vašem odgovoru, posebice imam pitanje vezano uz regije koje ovise o ugljenu, zato što se smatra da će one E, biti najviše pod utjecaje e, zbog tog prijelaza na niskougljičnu ekonomiju, te me zanima kako će te regije biti korisnice tog fonda. Dakle, možemo li računati na to da će te regije koje ovise o ugljenu biti glavne korisnice tog fonda? Hvala vam. Razlog zbog kojeg želimo stvoriti taj fond za pravičnu tranziciju je taj da odgovorimo na neke složenije situacije, upravo što se tiče organiziranja takve tranzicije. E, kombinirajući to sa kohezijskim fondovima koje već imamo, možemo onda spustiti se na lokalnu razinu i te regije prebaciti u tu novu paradigmu, kao što sam već rekla. One će svakako biti e, jedni od korisnika tog fonda, ne mogu još sada reći hoće li biti jedini. Mi sada pažljivo analiziramo koje, koji drugi slučajevi zaslužuju takvu podršku kako bismo pomogli tim regijama da uhvate korak i da se brzo riješe tog tereta kojeg nose, koji je zapravo teret za cijelu Europu i e, to je nešto što moramo riješiti. Hvala. Merci. Hvala vam. Pozivam sada naše kolegu Niklasa Nina sada postavi svoje pitanje u ime Kluba zastupnika Zelenih. Thank you, Mr. Chair, Hvala vam, gospodine predsjedniče. gospođa Ferreira, drago mi je što su klimatske promjene važno pitanje za ovaj odbor i ja imam jedno pitanje vezano uz to, zato što su klimatske promjene najveći izazov čovječanstvu, to je najveći izazov s kojim smo suočeni ne samo mi kao europljani, već isto tako i svi ljudi. E, u Europi se svi slažu da treba hitno djelovati i zbog toga smo vidjeli da se mnogo mladih e, e, aktivista sada zalažu i boru se protiv klimatskih promjena. Vidjeli smo da se u kampanji govorilo gotovo samo o tome i vidjeli smo i u rezultatima da se traži djelovanje po klimatskim promjenama. Gospođa von der Leyen je najavila da misli smanjiti za do 50%, 55% emisije do 2030. godine. Mi predlažemo da se 50% potrošnje iz kohezijskog fonda koristi izravno za borbu protiv klimatskih promjena. Hoćete li se vi pobrinuti da e, kohezijska politika slijedi taj cilj, da se smanje emisije za barem 50%? Hoćete li se zalagati za to da se usvoje smjernice za to pod vašom nadležnošću za sve glavne uprave i kako ćete se pobrinuti da operativni programi e, daju svoj doprinos e, dekarbonizaciji europskog financiranja. Hvala, ovo je ključno pitanje. Jer e, se borba klimatskih promjena ne može, e, ne može ograničiti na jedan ili drugi sektor, to mora biti horizontalno, to se mora ticati svih politika. Ja mislim da ovaj odbor i posebno onaj kompromis do kojeg je došlo sa izabranom predsjednicom da je to vrlo jasno. Naravno, moramo biti jako specifični i da to moramo sve pažljivo organizirati jer imamo različite instrumente za to na našem raspolaganju. To što već imamo cilj za 2030. godinu i što imamo cilj za 2050. godinu, već, to, već za to će biti potrebno veliko ulaganje što se treba ticati ne samo kohezijske politike, to je sigurno tako. Imamo i pragove za različite kategorije regija gdje tražimo eh, minimalni angažman regija od 30 do 50% vezano uz eh, razinu razvoja regija. Zatim onda tu treba surađivati i sa ETS-om i sa eh, fondom za ulaganja, morate E, raditi na tome da se postojeći instrumenti preraspodijele, primjerice Invest EU, taj fond za pravičnu tranziciju. Dakle, moramo sve te ideje kombinirati i kombinirati sve te instrumente kako bismo doista napravili iskorak na tom putu e, ka našim ciljevima, ali ne bismo se trebali zavaravati, sve će to biti izrazito skupo, izrazito teško tehnički izvesti, što znači da svi moraju e, ići na tom putu e, pravom brzinom i zapravo se brže brže. Ali to je jasno. To je nešto što je sasavni dio DNK ove komisije. Hvala. Ali one regije koje e, su sada suočene sa klimatskim promjenama su one koje se najviše moraju boriti za održavanje mogućnosti života tamo. To se ne može ograničiti samo na one regije koje se intenzivno bave ugljenom. Isto tako smatramo da bismo trebali e, sa takvim fondom e, e, financirati projekte koji su slobodni u 100% postotku od ugljena te regije moraju dobiti podršku da se u potpunosti transformiraju, što uključuje i socijalnu i ekonomsku dimenziju. To znači da treba jako ulagati i u ljudski kapital. Slažete li se s time da bismo se trebali povući do, do 2030. godine iz e, energije e, na temelju ugljena kao što stoji u Pariškom sporazumu i kako ćemo se probinuti da ovaj fond za pravišku tranziciju koristi e, tu dimenziju i da će doista dovesti do sniženja siromaštva u ciljanim regijama. A što se tiče financiranja, bili možda sustav trgovanja emisijama trebao sada uključiti i eksternalizaciju troškova i stoga bi se iz njega mogao financirati fond za pravičnu tranziciju također. Vrlo kratak odgovor. Mislim da bismo svakako trebali razmotriti e, može li se ETS sustav koristiti u tu svrhu. Trebamo e, raditi sukladno detaljima svih programa. Dakle, programi ne mogu biti učinkoviti ako to ne kombiniramo sa socijalnim elementom, sa elementom ulaganja i naravno i sa gospodarskim elementom. To sve dakle, treba kombinirati ako želimo stvariti da program funkcionira. Ako se usredočimo na lokalnu razinu za to, onda to sve naravno treba kombinirati. stoga ja i cijenim i činjenicu da ćemo rad Fonda za pravičnu tranziciju uskladiti sa ciljem broj 5. To će se integrirati e, u određenim regijama u različite instrumente koji dolaze iz kohezijske politike i to sve na temelju smjernica koje smo izradili trebamo surađivati s njima i pokušati organizirati za te regije jednu održivu tranziciju, jedan održivi put. S time se u potpunosti slažem. Hvala. U ime ideja riječ predajem Franceski Donato. Hvala lijepa. Evo, ja ću govoriti talijanski. Ah, hvala vam, eh, gospođo Ferreira. Jako mi je drago da želite raditi otvoreno i surađivati s Europskim parlamentom. Da li Europska komisija predviđa smanjiti eh, stupanj izdvajanja za strukturne fondove? Jer više nema onih uvjeta eh, za takvo što. Ali manje razvijena manje razvijeni krajevi kao što su otočni krajevi ili pak jug Italije trebaju takve strukturne e, nasredstva. sredstva. I što možete napraviti kako biste postigli veću ekonomsku i socijalnu koheziju teritorija? Puno hvala. Mislim da pitanje razvoja Južne Italije jest pitanje koje izaziva veliku pozornost i puno toga možemo naučiti o poteškoćama u toj regiji, toj regiji koja se pokušava ponovno oživjeti. Taj primjer koji ste naveli podsjeća na to da su nam potrebne institucionalne strukture koje su dovoljno jake kako bi upravljali strukturnim fondovima, provodili analize, donosili odluke i mislim da također moramo uzeti u obzir specifične karakteristike određenih regija. Dakle, e, stopa sufinanciranja je povećana 2009. godine kada je riječ o nacionalnim projektima kako bi se suočili sa izazovima do kojih je došlo tijekom krize 2008. Dakle, na taj način mi smo mogli raditi na anticiklički način i to čak i kada je bilo rezova u ulaganjima i sada radimo na tome da se vratimo ka normalnoj situaciji. Dakle, moramo poraditi na detaljima i mislim da ne bi e, trebali prenagliti kada je riječ o sufinanciranju, jer svi znaju kakvi su učinci naše strategije. Hvala lijepa. I uspjeh vas htjela pitati E, s obzirom na programirano kresanje u novom vfo e, prema kohezijskoj politici i prema zajedničkoj poljoprivrednoj politici, da li vi možete e, nešto učiniti da se napravi sredstva za strukturnu politiku kako bi kohezijska politika e, zaista mogla funkcionirati i kako bi ostvarila svoj cilj homogenog razvoja svih regija u cijeloj Europskoj uniji. Ja osobno moram reći da nova politika barem teoretski e, treba uvesti neke svježe, nove elemente, ali postoje i tradicionalni elementi politike, dakle stup drugi, e, poljoprivredna politika i tako dalje. E, tu e, ne možemo stalno dakle, skrbiti o novim sredstvima, a osim toga postoji čitav niz novih izazova i prioriteta na našem dnevnom redu. I odgovorit ću vam isto kao i na prvo pitanje. Dakle, globalni proračun, tako reći, je sada u rukama e, dvoje suzakonodavaca i ako financijski okvir, ako bi sam doista mogao poboljšati, onda bi to bio korak u pravome smjeru. I e, kolegiju povjerenika u kolegiju povjerenika ja ću se boriti zato da idemo u tome smjeru. Osim toga mislim da je stigao trenutak da svi mi, dakle i parlament i komisija koja je već e, mnoge predloge izradila, e, da se pozabavimo pitanjem vlastitih sredstava. E a sada Rafael Fito u ime kluba ECR. Prije svega želim reći povjerenici da mi se jako svidjelo ono što je rekla u uvodnom izlaganju, jer velik broj pitanja koje smo čuli jest koherentan s radom koji moramo obaviti u ovoj, na ovom odboru. Ali htjeli bih vam postaviti pitanje o makroekonomskoj uvjetovanosti. Dakle, e, puno e, se stvari radi vezano za kohezijsku politiku i e, mene zanima možete li vi uvjeriti ovaj odbor da Europska komisija neće donositi druge takve mjere. Isto tako što se tiče uvjetovanosti, sadašnja komisija predložila je novi uvjet, a to je E, pravna država, dakle da će se prestati izdvajati sredstva za one države koje krše pravnu državu. I zato me zanima kako je vaše mišljenje vezano za to. Hvala na vašem pitanju. Što se tiče makroekonomske uvjetovanosti, kada sam postala članicom Europskog parlamenta, bilo mi je važno da stalno upućujem na rizike koje nosi e, prociklična primjena makroekonomske uvjetovanosti ili ako se dionici kažnjavaju, primjerice općine ili mala poduzeća koji nisu u e, stanju utjecati na situaciju. Dakle, e, oni koji nemaju javne resurse. Europska komisija je sada izradila predloge koja ne povlače ovu makroekonomsku uvjetovanost, dakle ne ukidaju ju i u prijedlogu Europske komisije se navode i elementi koji daju mogućnost da se pozivate na e, razmjernost, dakle postoje različiti elementi koji sprečavaju automatsku primjenu, što ne bi bilo ni poželjno s obzirom da se radi o vrlo osjetljivim situacijama. Dakle, još jedan aspekt je vrlo važan u vremenima e, financijske krize, gospodarske krize je e, da Europska komisija predloži vijeću da se ukine blokada isplate sredstava. Dakle, govorimo o europskim pravilima, to su načelna pravila i mi jednostavno moramo primijeniti zakone i korištenje sredstava je moguće ako se države članice e, drže demokratskih načela. Ako e, u jednoj državi članica kontinuirano postoji nekakva vrsta rizika, onda Europska komisija jest u obvezi da postavlja pitanja i da obustavi plaćanja. Dakle, to su te dvije teme koju ste vi spomenuli i ja sam vam odgovorila na ta pitanja dodatno pitanje koje vezano za pakt o stabilnosti i o sredstvima za racionalno kofinanciranje. Ne smatrate li da je to upravo borba koja vodi ovaj odbor i često smo pokušali e, to naglasiti da su nacionalno kofinanciranje trebalo bi zapravo biti isključeno iz pakta o stabilnosti. Mandat angaž, i angažman koji je sada koji predstoji novoizabranoj predsjednici je usmjeren i tome da se pakt o stabilnosti revidira. O toj mogućnosti se već govorilo u prošlosti u Europskom parlamentu, dakle da se uvede nekakva vrsta zlatnog pravila. Ja se naravno ne mogu davati pojedinačne prijedloge vezano uz reviziju, ali to je svakako tema o kojoj se raspravlja unutar Europske komisije, a ja ću aktivno sudjelovati u toj raspravi, prije svega u koordinaciji s potpredsjednikom, dakle gospodinom Dombrovskisom i povjerenikom za gospodarstvo kako bi se taj pakt revidirao i mislim da ne smijemo ništa isključiti, ali se tako ništa niti obećati. Hvala, a sada ćemo završiti prvi krug pitanja. Martina Michels za klub zastupnika GUE. Puno hvala gospođo Ferrera. Drago mi je što ste iskazali tako velike ambicije i da do konca godine želite postići dogovor o kohezijskoj politici. No isto tako moram reći da sam iznenađena da vi u svojim pisanim odgovorima ne navodite nikakvu kritiku niti sumnje vezano uz prijedloge koje je podastrijela prethodna komisija. To se prije svega odnosi na dva prioriteta, a to su to je inovativno i digitalno gospodarstvo, zaštita klime, a kohezijska politika je puno više. Što vi mislite, što se može učiniti u području socijalne kohezije i u području javne skrbi? Uh, honorable member, I'm not completely sure if I completely nisam sasvim sigurna da sam u potpunosti razumjela vaše pitanje. Naime, da li pod time mislite e, e, izgradnju prijedloga komisije, jer elemente koje su spomenuli su e, u to uključeni. Jasno je da kad se u nekim područjima intervenira, da se onda socijalni elementi moraju kombinirati s klimatskim elementima, ekonomskim elementima i tako dalje. Sve će to omogućiti uspješnu konvergenciju. Međutim, ako nisam dobro razumio vaše pitanje, onda molim vas da mi pojasnite na što mislite. Dakle, moje pitanje je bilo pre svega usmjereno na to da li cilj socijalne kohezije i usklađivanja životnih uvjeta koji se uvijek smeće suma, da li se smatra ciljem kohezijske politike. Ali isto tako želim vas pitati nešto vezano uz europski semestar. Vi ste kada ste bili zastupnica u Europskom parlamentu s pravom govorili o problematici. Naime, rekli ste da europski semestar ne predstavlja demokratski proces pa me zanima kako možete opisati konkretne strukovne reforme koje se ne svode samo na e, maksimizaciju profita, već e, e, koje ciljaju i na poboljšanje životnih uvjeta. Muito obrigada. Eu vejo as reformas. Hvala. Strukturne reforme u tom kontekstu smatram da bi trebale biti takve da države članice i zemlje kandidatkinje da mogu e, raspolagati određenim financijskim sredstvima kako bi bile u stanju provesti reforme koje su od ključne važnosti za konvergenciju. Kad govorimo o reformama, to su reforme koje su e, vrlo e, sveobuhvatne, dakle mora se koristiti metoda zajednice i Također je tu od velike važnosti i jedinstvena valuta. Zatim, e, to su sve vrlo ambiciozne prilagodbe kako bi dotične zemlje mogle postići zadane ciljeve kao što su javne financije, uravnoteženi proračun, kako bi se te države članice uspjele približiti onome što e, zahtjeva konkurentnost. Za vrijeme tog financijskog razdoblja smo stekli mnoga iskustva, primjerice u različitim državnim reformama pružali smo tehničku podršku kada je u pitanju obuka osoblja, primjerice u obrazovnom sustavu, u poreznom sektoru i svima koji su radili na tim reformama. Sada ću prijeći na engleski jezik. Dakle, preporuke po zemljama, primjerice u prilogu D, sadrže puno više preporuka nego što je to bio slučaj u prošlosti. Ali moramo i dalje raditi na poboljšanju tog procesa. Ovaj proces se odvija preko Europskog parlamenta i svi mi moramo se aktivnije uključiti na e, tome da se prilagodimo specifičnim situacijama u državama članicama, primjerice kada govorimo o e, makroekonomskim razlikama. Dakle, potreban nam je program koji je ozbiljan, koji potiče konkurentnost zemalja i tako ja e, razmišljam, razmišljam o tim reformama. Hvala lijepa. A sada ćemo započeti s drugim krugom pitanja. Pascal Arimon prvi ima riječ. Cher président, boa noite, senjora Ferreira. Ehm, damit hört mein... Hvala. Ja ću sada prijeći na materinji jezik, na njemački. Ja bih samo govorio o prekograničnoj suradnji. Vjerojatno ste upoznati sa programom Interreg. Interreg e, znači da mi gradimo prijateljske mostove prekogranično kako bi iznašli zajednička rješenja za zajedničke probleme. Interreg time ne pomaže samo našim građanima, preko granica i da manje osjete te granice, već pomaže i Europskoj uniji, jer na taj način Europska unija e, nju više građani doživljavaju na abstraktan način i Europska komisija je predvidjela um, rez od 30% sa 10,2 milijarde na 7,4 milijarde. Ja sam izvjestitelj za Interreg nakon 2020. Stoga mogu reći da se ne slažem s vama kada kažete da je to adekvatno rezanje sredstava. Mislim da bismo baš sada, kada smo suočeni sa sve većim nacionalizmom, trebali uložiti više sredstava kako bi kako bi uklonili sve poteškoće u prehograničnoj suradnji. Dakle, želite li vi e, se boriti za povećanje sredstava? To je moje pitanje. A koje je vaše mišljenje vezano uz komponentu petu kada govorimo o inovativnim ulaganjima? Mislite li da je to dobra ideja? Dakle, da se ta peta komponenta premjesti u drugi fond i koje je vaše stajalište vezano uz Interreg Europe, dakle pod program i predlog da se on u potpunosti ukine. Hvala. Oprostite, imam jednu ispravku ja u pisanim odgovorima nisam navela da je to smanjenje adekvatno, prikladno, već sam samo rekla da je prijedlog adekvatan s obzirom na ograničenja. Dakle, nisam rekla da je smanjenje adekvatno, već da je prijedlog adekvatan. I rekla sam da je to prijedlog na kojemu trebamo dalje raditi. Nadalje, rekla sam da je komisija e, predložila ambiciozne ciljeve i ne radi se samo o tome da je potrebno usporiti izradu ovog novog okvira. Interreg je vrlo koristan program, tu nema nikakve sumnje. 1990. i malo nakon toga ja sam radila na jednom kooperacijskom programu u Galiciji i to je bilo doista jedno odlično iskustvo i mislim da Europska komisija uopće ne namjerava tu činiti ikakve rezove u okviru programa Interreg. Dakle, mi moramo uskladiti sva stajališta kako bi zadržali ovaj program i mislim da smo spremni to i učiniti. Ne mogu vam e, sada tu zalaziti u detalje, e, primjerice fleksibilnost i tako dalje, ali mogu vam reći da imamo dobro iskustvo i da zato trebamo i dalje poticati ovaj program koji je od ključne važnosti. Prošlih godina postojale su fizičke granice a te granice su predstavljale i granice kada govorimo o suživotu europljana a mislim da Interreg treba zadržati. U svakom slučaju odgovor glasi da. Hvala, a ja bih se sad referirao na jednu aktualnu situaciju, a to je Brexit. Interreg će... Interreg je program koji Ujedinjena kraljevina E, intenzivno koristi preko 500 projekata u, Ujedinjenoj kraljevini, a Ujedinjena kraljevina je rekla da će između Sjeverne Irske i Irske i e, dalje e, biti mm, zajamčeno, no ne znamo što će se dogoditi ako dođe do Brexita bez dogovora i radi se o vrlo povijesno problematičnoj granici. Interreg naravno tu doprinosi tome da se ti problemi riješe i da ljudi međusobno komuniciraju. Smatrate li vi i vi da bi smanjenje sredstava doista ugrozilo situaciju u ovoj regiji i da li postoji unutar Europske komisije plan B ako dođe do Brexita bez dogovora? Eh, como sabe, é a Da, to je doista teško pitanje, teško je planirati Brexit. To vidimo i u slučaju drugih dosija. To je vrlo kompleksno pitanje. Mi ne znamo točno koje će biti posljedice Brexita bez dogovora. Mi eh, znamo da se priprema program korištenjem eh, Europskog solidarnog fonda i znamo da se priprema pomoć i to prije svega za one regije, granične regije koje e, će snositi direktne posljedice nakon Brexita bez dogovora. Naravno, to je nešto što nitko ne želi. Mi ne želimo da do toga dođe, ali ako do toga dođe, onda moramo E, ponovno revidirati e, programe, pa tako i Interreg. Trenutačno imamo mm, plan za hitne situacije i tu imamo sredstva za hitnu pomoć, primjerice carina, e, fitosanitarni sustavi, zatim pomoć za poduzeća koja su zapala u probleme. Vi ste sada tu izdali jedno upozorenje, ali ja vam tu ne mogu odgovoriti, jer ja ne znam šta znači Brexit bez dogovora i pod kojim uvjetima će doći do njega i hoće li doći do njega. U svakom slučaju mi ćemo pomno pratiti e, situaciju. Hvala. E, dakle, vi ste rekli da ćete se i dalje zalagati za jaku kohezijsku politiku. To je vrlo važno za konvergenciju unutarnjeg tržišta, za razvoj, za poticanje ulaganja i stvaranje radnih mjesta. Ali isto tako ste spomenuli strukturne reforme koje su u vašim rukama. Dakle, one moraju ići ruku pod ruku sa kohezijom i ulaganjima i kako vi to pokušavate e, povezati kako pokušavate izbjeći kontradiktornosti i kako želite osigurati e, to da provedba bude usmjerena ka boljoj koheziji, da bude bolje kvalitetnih, više kvalitetnih radnih mjesta, e, da sve to bude usmjereno ka inovacijama i e, ka gospodarstvu koje je CO2 neutralno u europskom prostoru. Hvala. Mislim da je već previše vremena prošlo i mi smo do sada samo razgovarali i tražili smo financijski temelj za euro. Dakle, Mm, govorimo prije svega o valuti, o automatskim stabilizatorima i tako dalje. Dakle, ako dođe do krize, ona će biti vrlo velika kriza, pogotovo zato što postoje velike razlike među državama članicama unutar Europske unije, a kako bi postigli učinkovitu konvergenciju, potrebna nam je politika, no ne samo politika, već su nam potrebna i ulaganja, dostatni kapaciteti koji će biti od pomoći državama članicama kako bi ostvarile ciljeve. Strukturne reforme, to su reforme koje, kao što sam već rekla su povezane sa europskim semestrom. One moraju biti povezane sa europskim semestrom i e, zemlje korisnice moraju predložiti što žele učiniti. Dakle, moraju iznijeti svoj plan i to možda u obliku ugovora i e, bez obzira na to hoće li se ciljevi postići ili ne, doći će do financijskih prijenosa. A ja sad u svojim rukama imam kohezijsku politiku, zatim e, reforme i ni ne pomišljam na to da bi to moglo doći do nekih kontradiktornosti. Dakle, ako e, se bavimo reformom, onda moramo naravno uzeti u obzir i prostorne uvjete. Vrlo je važno da e, različita područja politika međusobno pozitivno utječu na sebe. Dakle, reforme moraju pomoći kohezijskoj politici. Zatim, reorganizacija obrazovnog sustava može dovesti do poboljšanja e, situacije kada govorimo o ljudskim resursima. Dakle, ove dvije politike moraju biti povezane, ne smiju biti kontradiktorne i ne smiju se međusobno ignorirati no strukturne reforme, kao što sam već rekla, idu i ruku pod ruku sa jedinstvenom valutom, tako stoji to i ugovorima, tako će to i ostati. Hvala. Dopustite da postavim još jedno pitanje. Možete li se osvrnuti na to kako u okviru europskog semestra želite postići da se ciljevi, e, da se integriraju i ciljevi održivog razvoja? Možete li to pojasniti. Da, kada govorimo o europskom semestru, tada govorimo o određenim elementima i o preporukama po zemljama. Dakle, to moraju biti zemlje, to moraju biti preporuke kako bi se ubrzao proces konvergencije i u tom kontekstu je nužno potrebno da pripazimo na to da ne dođe do bilo kakvog rasta, već da dođe do da se stvori održivi razvoj. Dakle, to nije samo klima i ekologija, već tu je i socijalna dimenzija, zatim i dimenzija uravnoteženosti razvoja. Dakle, ne smijemo si dopustiti da ne imamo na umu, da ne uzimamo u obzir kvalitetu razvoja. Hvala. Dajem sada riječ eh, potpredsjedniku Kristijanu Gineji. Eh, despite all the talking about Unatoč svom tom eh, govorenju o pojednostavljenjima ovdje u Briselu i državama članicama, naši korisnici se i dalje žale na pretjerani birokratski teret. Kako se misli pomenuti da eh, korisnici doista osjete to pojednostavljenje na terenu? Jedan primjer da navedem, vi ste u svom uvodnom govoru spomenuli pojednostavljene troškove. Želim jasno reći da sam veliki pobornik te metode. To smo počeli e, primjenjivati u Rumunskoj kada sam bio ministar za europsko financiranje, ali to je isto tako i problem. Naime, to rješenje je e, umanjeno zbog e, nekih zabrinutosti koje smo čuli od slučaka sa Europskog, revizorskog suda i znam da su oni nezavisne osobe, ali ipak trebamo postići neku korist za naše korisnice. Kako mislite možda surađivati sa Europskim revizorskim sudom da se izbjegnu takvi scenariji gdje su onda naši korisnici u zamci zato što različite institucije imaju različito tumačenje? Hvala lijepa. Mislim da je ova tema koju spomenjete od ključne važnosti. A to se može čuti u mnogim neslužbenim razgovorima. Tako mi je primjerice netko nedavno rekao da mala poduzeća nisu u stanju zaposliti više zaposlenika zbog e, potrebne dokumentacije, zbog svih formalnosti, a to je u kontradiktornosti sa našim ciljem. Naime, da se programi koncipiraju na način da dopiru do običnih građana i zato su mjere koje se trenutačno predlaže Europskoj komisiji vrlo važne. Radi se o 80 mjera koje se prilagođavaju ako ne pokažu željeni rezultat. Dakle, morat ćemo se približiti korisnicima, morat ćemo cijeli proces nadzirati, poboljšati ga tamo gdje je moguće ili ga pojednostaviti. Dakle, moramo pokazati razumijevanje za administraciju. Moramo se staviti u kožu korisnika. Dakle, moramo misliti na ono što je ključno. S druge strane, moramo uzeti u obzir da nije moguće analiz, da nije moguće eh, fragmentalizirati sigurnosne mehanizme. Mm, dakle, tu je nadzor koji također moramo provoditi i ne smijemo nikako dovesti to u pitanje. Thank Hvala vam. Moje drugo pitanje tiče se vaših dvaju nadležnosti. Zato što ćete imati portfelj koji se zove kohezije, kohezije i reforme. Imate i e, to, taj to glavnu upravu za e, podršku strukturnim reformama. Nedavno ste nešto rekli o tim idejama, ali samo da budemo još jasni i specifični Neki naime kažu da će postojati uvjetovanost između provođenja reforma i dobivanje novca iz kohezije. Što mislite o e, tim e, scenarima, jesu li, te, e, jesu li ti glasovi istiniti ili ne koji to govore. Hvala vam, mislim da ti glasovi prenose određen strah, strah da će doći do nekakve e, ekstrakondicionalnosti oko korištenja tih fondova i da će onda ti fondovi biti povezani s reformama i biti isključivo za reforme. Ja ću se pobrinuti da reforme budu primjenjene, da ih države članice smataju potrebnima, da ih u potpunosti svačaju i da ih predlažu te reforme. Te da te reforme doista i doprinose tome da one povećaju svoju sposobnost za rast i svoju brzinu za postizanje konvergencije. Ako pažljivo pogledamo kako izgleda rad koji je obavljanju u okviru tog paketa o reformama u prošlosti. A to spominjem zato što mislim da je to dobro, dosta dobra ilustracija toga. Dakle, rad tog odjela se smatra jako pozitivnim u Grčkoj, u Litvi primjerice, govori se o velikoj podršci. E, mogu vam reći da su oni pružali samo tehničku podršku u 26 država, da su iznosili prijedloge s kojima je onda udvostručen kapacitet e, tih službi za pružanje tehničke podrške i stoga se na njih gleda e, jako, kao na jako pozitivan način. Sada trebamo zadržati tu podršku, ali tu dodati još jedan drugi element, a to je sposobnost za ulaganjem. I stoga ja smatram da mi time rješavamo jedan problem i da stvaramo jedan novi mehanizam koji će e, dovesti do boljeg funkcioniranja monetarne unije sa manje opasnosti i sa manje rizika nego što je to dosad bio slučaj. Hvala vam. Zahvaljujem našem kolegi potpredsjedniku na izvrsnim pitanjima. Sada ću riječ predati kolegi Alvari Amaru. Obrigado. Hvala gospođo kandidatkinja za povjerenicu. Želim vam čestitati na imenovanju. Danas sam došao na ovo saslušanje i moram vam reći da sam pomalo šokiran. Bio sam vrlo zabrinut zabrinut kao europski građanin. Naime, ako vi pokažete potrebnu političku volju i političku zrelost unutar Europske komisije, onda bi trebalo izbjeći ono što je nepošteno, ono što je usmjereno protiv koh kohezije, dakle da bogati postanu bogatiji, a siromašne države još siromašnije. Pa to nije kohezija. A kao građanin Portugala e, moram reći da je to nepošteno. Stoga sam šokiran. Kada sam čuo što ste govorili, e, tu ste me ipak malo umirili. Pa me zanima jeste li doista dostatno angažirani? Hvala. Ne morate se brinuti jer e, znate da moj angažman po pitanju kohezijske politike i moje ovjerenje nisu nešto e, što je nastalo preko noći. Dakle, moramo odlučiti hoćemo li raditi na prijedlogu Europske komisije ili ćemo podastriti novi prijedlog. Prijedlog Europske komisije je radni dokument, radni dokument koji je sastavljen kada još nismo znali što će biti sa prihodima. Dakle, to je hipotetski scenarij, racionalni scenarij. Mi znamo da taj scenarij pretpostavlja da države članice koje predonose europskom proračunu moraju poduzeti veće napore, a istovremeno su gubici Mm, takvi da nisu u potpunosti pokriveni. Tako da neto platitelji, primjerice Ujedinjena kraljevina, više ne mogu biti uračunati. Osim toga, znate da smo uveli neke nove elemente, a to su okoliš, zaštita klime, klimatske promjene, migracije, granične kontrole, obrana i sigurnost, zatim susjedska politika, Europa u svijetu. To su sve novi elementi. Ja vas sada gledam, vas ovdje koji ste predstavnik odbora za proračun. Također e, ću se aktivirati i u suradnji s vijećem jer želim da vijeće surađuje sa parlamentom jer e, tu sjede neki političari koji su e, vrlo poznati, renomirani i već čitav niz godina rade na ovome pitanju i sada radimo s velikim elanom upravo kako bi uključili i ovu dimenziju. Hvala. Gospođo kandidatkinjo, vaše oči su usmjerene ka nama, a mi gledamo prema vama. Ako nova izabrana predsjednica fonder der doista osvori ono što je rekla, a ona je puno govorila o koheziji, e, onda će to biti dobro, ali to je u meni izazvalo mnoga očekivanja. Dakle, ako novo izabrana predsjednica doista bude ispunila ono što je rekla, to će biti dobro. I ja doista vjerujem u vaš angažman i vaše uvjerenje, vidim vam to u očima, ali moramo govoriti i o stvarnosti, moramo govoriti o svemu i o poteškoćama. Dakle, kohezijska politika to je znak prepoznavanja kada govorimo o Europskoj uniji. I ne smije biti nikakvih rupa u koheziji, jer to će dovesti do novih razdora i zato ne smijemo dopustiti da bude rezova kada govorimo o stopi sufinanciranja. Mm, da, što se tiče sredstava, Europska komisija nije ta koja e, konstruira ta sredstva, već vijeće. Dakle, mm, naše zajedničko stajalište mora proći kroz vijeć, Vijeće, države članice moraju prihvatiti to načelo, moraju e, jače pridonijeti proračunu. Što se tiče stope sufinanciranja, mislim da neću imati dovoljno vremena kako bi vam odgovorila na to iscrpno. Dakle, ona je povišena, ta stopa, kako bi se svladala kriza 2009. godine i sada moramo poraditi na detaljima, na e, degresivnom smanjenju i to uz jedan vremenski okvir kako ne bi došlo do pucanja, dakle kako bi se postupno približili običnoj situaciji na tržištima koja je vladala prije 2009. godine, no nažalost nemam sada dovoljno vremena kako bi vam odgovorila na pitanje. Hvala vam, sada ću riječ predati kolegici Svetelini Penkovi, izvolite. Je li ona ovdje? Da. Thank you, Mr. Uh, uh, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam, gospođo kandidatkinju za povjerenicu. Ako mi dopustite, govorit ću na bugarskom. Uvažavam gospođo Ferreira, kato jedna od Uvažena gospođo Ferreira, kao jedna od novih država Europske unije, Bugarska uz druge jako imala velike koristi od kohezijske politike unatoč tome što je e, sjeveroistočna regija u Bugarskoj i dalje najsiromašnija regija Europske unije. Vjerujem da e, nacionalni napori zajedno sa europskim politikama mogu riješiti e, ekonomske i demografske izazove s kojima su neke regije Europske unije suočene. I stoga me zanima na koje specifične mjere mislite kada se radi o tome da se pomogne jugoistočnim e, državama članicama EU da postignu e, jednak životni standard kao i ostali. Puno hvala. Kohezijska politika je upravo odgovor na takvu vrstu problema. Dakle, ja ne tvrdim da promjena da će promjena u najslabije razvijenim regijama biti brza, ali tu je mnogo čimbenika koji utječu na to, dakle stanovništvo, zatim problemi kada govorimo o poslovnom nastanu, zatim e, sredstva. Stoga kohezijska se politika mora prilagoditi situaciji u najmanje razvijenim regijama i mora raditi ruku pod ruku sa drugim područjima politike. ne možemo kohezijsku politiku smatrati neovisno o socijalnoj politici, o gospodarskoj politici i tako dalje. Dakle, mi moramo poznavati sve detalje, sve posebnosti regije kako bismo znali što će toj regiji pomoći u razvoju. Primjerice, trebali toj regiji e, edukacija kada govorimo o osoblju u različitim sektorima, da li im treba infrastrukturna pomoć, da li treba riješiti određena socijalna pitanja i tako dalje. Kohezijska politika svakako smatra da su takve regije prioritetne. Osim toga, kohezijska politika e, želi da se odaberu najučinkovitiji instrumenti u tu svrhu. Osim toga, vrlo je važna razmjena iskustva kada govorimo o strategiji regionalnog razvoja, jer mnoge zemlje prolaze kroz takva iskustva. Dakle, regionalna suradnja je sama po sebi vrlo važna kako bismo međusobno učili i kako ne bismo ponovili pogreške. Dakle, to je zajednički projekt to je duh zajedništva. Ne smijemo nikoga ostaviti po strani i moramo naći način kako ćemo te regije uključiti u, u, postupak ubrzane konvergencije. Благодаря ви. Вторият въпрос е свързан с вашите писмени отговори. U redu, pitanje broj 2 koje je povezano s vašim pisanim odgovorima. Rekli se da se slažete sa predloženim proračunskim rezovima u kohezijskoj politici za 10% u dugoročnom razdoblju. Istodobno postoji taj prijedlog da se poveća stopa nacionalnog sufinanciranja. Pa bih vam postavila pitanje kako će te dodatne mjere imati utjecaja na tu priliku da pružimo socioekonomsku podršku upravo najsiromašnijim regijama Europske unije. Um, eu não eh, voltar a repetir o que já Neću ponoviti ono što sam već rekla. Mislim da je prijedlog komisije da se on temelji na velikom ograničenju, ali to je prijedlog na kojem još moramo poraditi. No, odgovorit ću vam na pitanje stope sufinanciranja. Dakle, europska stopa sufinanciranja je povećana jer za vrijeme financijske krize mnoge su zemlje bile suočene sa velikim problemima i nisu mogle platiti svoj nacionalni ekvivalent kako bi doista mogle i dovršiti započete projekte. Često je bilo velikih rupa u javnom financiranju i od određenog trenutka države članice više nisu imale maržu kako bi si mogle priuštiti sufinanciranje ili samo uz e, velike poteškoće, a neke zemlje još uvijek nisu postigle tu maržu, no kao što sam već rekla, cilj je da se vratimo e, na ono staro kada je riječ o sufinanciranju, dakle kako bi se vratili normalnom stanju. Jer ako ćemo imati manje sredstava, onda je jasno da će i europska stopa sufinanciranja biti niža i na taj način je i učinak veći. Zatim, kada govorimo o kreditima i tu postoje vrlo jednostavni kriteriji. Nositelji projekata imaju niže stope financiranja. Dakle, tu postoje neke dodatne mogućnosti. Hvala lijepa. Gospođo Ferreira, ovih posljednjih godina ustanovili smo da je EU unija financirala čitav niz projekata koji su štetni za okoliš ili koji se radi protiv mišljenja lokalne zajednice i prečesto prednost se daje ekonomskim interesima, a ne interesima vezanim za ekonomiju i za socijalne aspekte. Sve to pridonosi isto tako klimatskim promjenama. E, Europska komisija nije donijela nikakve mjere da e, takve štetne e, za takve štetne projekte i ne bi se smjelo više financirati takve projekte. Stoga predložemo u okviru glavne uprave regio da se jednostavno nađe rješenje protiv takvih kontroversnih projekata. Da li prihvaćate taj projekt i što ćete napraviti za ostvarivanje tih e, projekata? Evo, konkretan e, primjer. U Bugarskoj e, se namjerava kod strume izgraditi autocesta, a to je područje Nature 2000. Hvala lijepa na ovom pitanju. Što se tiče ovog konkretnog primjera koje ste spomenuli, to ću provjeriti. Nisam uvjeren da se e, uložilo zapravo u projekte koji su štetni za okoliš. Radi se jednostavno u ulaganjima koje više ne možemo financirati, kao što su rudnici ugljena ili pak e, zračne luke. Postoje čitav niz stvari koje su isključene. Vi govorite o e, autocesti u strumi. Taj projekt moram proučiti. Ono što mislim da je važno je da europsko zakonodavstvo treba poštovati. Moramo izgraditi one projekte koji su nužni ako oni mogu e, zaštititi vrijednosti iz naših zakona. Ako je neko područje zaštićeno u okviru Nature 2000 ili je dio svjetske baštine e, kako je definirao UNESCO, dakle mi moramo ta područja zaštititi, moramo naći alternative koje neće biti tako štetne i a trebamo također ublažiti posljedice za slučaj da će se posljedice i dalje osjećati. Prva stvar je da zakon moramo poštovati, a drugo je da ćemo svaki projekt morati pomno proučiti i moramo ga dobro izraditi da ne bismo ne bismo štetili prirodi, ali istovremeno moramo omogućiti i ljudima da žive, da se kreću ne mogu vam sada riješiti to pitanje konkretno, ali e, moja služba rade na tome. Hvala na vašem odgovoru. Evropska financiranje moraju biti održiva. Ono što se događa u kanjonu Kresne upravo kaže da se mogu uspostaviti bolji mehanizmi za održive u regionalni razvoj. I e, morat ćete, dakle, davati smjernice za takav razvoj i e, da li smatrate da kada se provode projekti iz strukturnih fondova da je apsolutno sve što je potrebno uključene u to? Uskoro će države članice razraditi koje projekte treba financirati. Međutim, ono što se odnosi na lokalnu zajednicu i te projekte će se e, usvojiti tek nekoliko mjeseci kasnije, pa će to zapravo onemogućiti da se spriječe neki projekti. Dakle, kako e, namjeravate izbjeći takvu jednu situaciju i e, kako biste to mogli sve uskladiti sa kodeksom ponašanja i kako će se to zaista konkretno realizirati, naime to je jedna pravna manjkavost puno hvala na ovom pitanju i ja smatram da je partnerstvo apsolutno od ključnog značaja. Treba uključiti lokalne dionike, to je zaista bitno. Ispitat ću su situaciju i vidjeti što se događa. Moram reći da ako se uključe lokalni dionici, da je to zapravo preduvjet da se projekt koji se provodi, provodi na dobrobit svih. I treba omogućiti da lokalne zajednice u potpunosti sudjeluju svim tim projektima. Treba dakle raditi na mnogim integralnim projektima gdje trebaju sudjelovati i sindikati, e, nevladine organizacije, e, poslovne udruge, sve to e, je ključno jer sve to daje dodanu vrijednost. A što se tiče konkretnih situacija, moram reći da ću ja pomno na to pratiti i da ću ja to proučiti. Matilda Andruje, izvolite. Hvala lijepa. E, postoji cilj e, teritorijalne kohezije, ali usprkos tome neke e, regije ostaju jako e, siromašne, a fondove se, fondovima se uvijek ne upravlja na optimalan način. Primjerice, na otoku Reunion 40% ljudi živi ispod E, praga siromaštva, a 20% je nezaposleno. Dakle, ti fondovi se ne koriste uvijek dobro. A vidimo da sve te fondovi da puno košta da se njima upravlja, a oni ne daju optimalne učinke. Što ćete napraviti kako bi se to ispravilo? Isto tako kako biste pomogli i zaštitili najudaljenije krajeve. Što ćete napraviti vezano za porez e, za uvoz, jer od 1. srpnja dolazi do izuzeća što se tiče ultra e, najudaljenijih regija, a to je suprotno članku 247. E, e sporazuma o funkcioniranju Europske unije e, koji daje drugačiji tretman ovih područja. Vi ste spomenuli članak 243. i jasno je da su e, ta najudeljenija područja prioritet, jasan prioritet za novoizabranu predsjednicu Europske komisije. Ona je od nas tražila da posvetimo e, pažnju upravo na razvoj tih regije. Jer te regije imaju zaista e, specifičnosti, e, poteškoće zbog toga što su daleko i zato što ih je teško pristupiti. E, treba vidjeti kako se tamo grade zračne luke, dakle mnogo toga. Novoizabrana predsjednica komisije dala je 21 prijedlog koji je usmjeren upravo na najudaljenija područja i to su raznovrsni projekti. Treba na maksimalan način e, dati pristup e, fondovima. Oni također imaju posebne povlastice po pitanju e, poljoprivrede i ribarstva. Smatram također da strategije razvoja tih regija da se u njima mora i kako gledati na vezu između prometa i okoliša, kao i drugih sektorskih politika. U vrlo često te regije ovise o monokulturi i za slučaj e, promjene u poljoprivrednoj politici i cijen, ako dođe do razlike i promjene cijena vezanih na primjer mlijeko, voće ili povrće, to može imati ogromne posljedice u tim regijama. Ehm, moramo eh, sagledati kako razvijati eh, pojedina područja eh, s korištenjem E, obnovljivih izvora energija. Potencijali postoje u tim područjima, primjerice da se koristi energija valova, e, vjetroenergija, sunčeva energija, morske struje. Dakle, sve to može omogućiti da te regije u energetskom smislu e, postanu samodostatne. U svakom slučaju moramo biti jako oprezni. Evo, dodatno pitanje. Vi ste nekada kritizirali što radi trojka u odnosu primjerice na, u odnosu na Grčku ili Portugal. E, hoćete li vi prekinuti mjere štednje i takvu politiku ili ćete je podržati? Znajući dobro da mjere štednje i tekako kriti, e, postavljaju poteškoće. Da, točno je da sam bila vrlo kritična e, prema prevelikoj prilagodbi e, ko, prema tim slučaju tih zemalja e, u vrijeme trojke. Ja sam upravo ovdje u ovom parlamentu govorila o tome. Ta prilagodba je po mom sudu bila pretjerana, ali Europa je shvatila da jedinstvena valuta mora imati različite instrumente na raspolaganju. I sa sada postoji zametak ideje o reformama i mislim da to uljeva tračak nade. Jer treba moći uspostaviti konvergenciju među državama i ta prilagodba treba biti manje bolna u vrijeme krize. A isto tako mehanizam kompenzacija putem ulaganja, to je nešto do čega zaista nije došlo. Potreban nam je mehanizam za kratkotrajno ulaganje i nadam se da ćemo to uspjeti ostvariti, a isto tako to sve vezujemo i sa osiguranja protiv nezaposlenosti. I to može omogućiti neke aspekte nečega što je pozitivno. Hvala Angelika Miller. Hvala lijepa. Kohezijska politika ima ciljeve koje su vrlo jasni, međutim njih se još nije postiglo. Nije moguće dakle promijeniti te ciljeve niti te politike. Ono što ste vi rekli o E, konkurentnosti i kohezijama koje su, idu rame uz rame, nešto je vrlo važno. E, moramo smanjiti financiranja koje se daju e, Naime, moramo prestati s time da se smanjuju financiranja za siromašne zemlje E, i puno se više njima smanjuju sredstva nego i bogatim zemljama. A ako te siromašnije zemlje neće moći koristiti tim fondovima, onda će njihovo gospodarstvo se usporiti i e, to će biti štetno i po bogatije zemlje. Što vi mislite o ovakvom čemu? Hoće li to e, promicati učinkovitost te politike jer će ona biti više e, marginalizirana kod tih proračuna. Hvala lijepa. Mislim da e, vaše pitanje zapravo se odnosi na pitanje kohezije i na to koliko se sredstava izdvaja a formule e, za koje se odlučilo imaju smisla. Naime, kada neka zemlja dobije e, gospodarski rast, onda više nema pristupa tim fondovima. Drugim riječima, veća sredstva izdvajaju se za one države koje imaju više problema da podrže svoje regije. To je problem bogatstva jedne nacije a vidimo da e, svo stanovništvo tu ima problema s razvojem. Takvu su situaciju treba ispraviti, međutim mislim da to treba raditi na jedan razmiran način i to e, sukladno i ovisno o situaciji pojedine zemlje. Dakle, to je nešto što ovisi o stupnju razvoja neke države. Drugim riječima, ako je Poljska išla kroz konvergenciju koja je vrlo bila dobra i uspjela, što je bio slučaj, jasno je da Poljska neće više primati ta sredstva. To je bio slučaj s Portugalom i s drugim zemljama. Dakle, te zemlje ustupaju mjesto onim državama pred kojima taj put tek leži. Prema tome, ono što je ovdje kriterij je e, kako se određena država razvija. Ali raspon je isto tako bitan. Ako bi to značilo da će jedna država izgubiti veliku e, svotu novca, onda postoji prag koji se ne može preći. Dakle, razmjer maksimum i minimum. I e, tu ne treba imati kao referentno razdoblje prethodno razdoblje već treba uzeti u obzir potrebnu podršku. Hvala lijepa. Imam još jedno pitanje koje je vrlo važno. U okviru kompromisa do kojeg je došlo na vijeću, uspjeli smo dogovoriti da se izvršuje projekte i potpore recimo za infrastrukturu za plin, e, kupnju infrastrukture za e, zračni promet i za željeznički promet. Jeste li vi više za izuzeća ili za mišljenje Europskog parlamenta? E, već sam govorila o zračnim lukama u, kada sam odgovarala na jedno drugo pitanje koje mi je već raspostavljeno. I osim u nekim vrlo posebnim slučajevima, a to su najudaljenija područja, ne bismo trebali financirati zračne luke jer to je protivnom općem načelu e, progresivnog prelaza na održivije gospodarstvo u Europi. Moguće je dakle izgraditi te zračne luke, međutim ne ako nema posebnih razloga da Europa u tome sudjeluje. Jer e, to bi samo stvaralo dodatne emisije stakleničkih plinova. Treba se pozabaviti svakim pojedinačnim slučajem da se vidi kako se to načelo primjenjuje. Hvala. Hvala. Već e, kasnimo, a e, Podsjećam vas da nije obavezno postaviti dopunsko pitanje. Dakle, nije nužno, a dopunsko pitanje mora biti uvijek vezano na prvo pitanje. Sada riječ ima Simon Schmidt-Bauer. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Gospođo kandidatkinje, u nekim državama članicama trenutno postoje neke tendencije eh, ka decentralizaciji, dakle da se sa državne na regionalnu razinu prenesu eh, određena pitanja, a u drugim državama članicama se upravo događa suprotno, naime ta tendencija da dolazi do centralizacije. Kako bi regionalna politika na svim razinama i u svim regijama se mogla osjetiti, i kako bi stigla do tamo, je Europski parlament predložio da se regionalni, lokalni, općinski partneri, ali i socijalni partneri te predstavnike industrije uključuju sve to. Da se dakle treba živjeti taj e, princip partnerstva i to je meni jako važno, ali tu vidimo da se vijeće tome protivi koje smatra da bi ta formulacija trebala izgledati malo općenitija. Stoga moje pitanje upućeno vama. Hoćete li vi kao povjerenica ohrabriti države članice u budućnosti da kada se radi o upravljanju kohezijskom politikom da e, polako prenese e, to sa e, državne na regionalnu razinu ili želite više imati jednu ravnotežu u odnosu da budu obje razine ravnopravne? Puno hvala. Radi se o vrlo važnom pitanju. Međutim, moram tu poštovati opcije pojedinih država. Naime, kada se vode regionalni programi ili projekti, onda je važno da postoje odgovarajuće odgovornosti za realizaciju tih programa. A odluka u tome dolaze, donose nacionalne vlasti. I mislim da Europska unija ne može zadirati u političke opcije svake države. Onda me to dovodi do drugog pitanja. Kako bi kohezijska politika i načelo partnerstva moglo funkcionirati kao takvo, je potrebno povjerenje na svim razinama. Vi ste na početku u vašem uvodnom govoru ponudili e, partnerstvo i suradnju s nama. I stoga i moje pitanje s tim u vezi imali u vašem konkretnom slučaju neki sukob interesa. To bi meni bilo vrlo važno da sada odmah na početku našeg partnerstva eh, izuzmemo sve moguće sumnje i stoga je to eh, moje otvoreno pitanje vama. Naime, vaš partner je zadužen za raspodjelu eh, europskih financijskih sredstava u Portugalu. Ima li tu, prema vašem mišljenju, određen sukob interesa, da ili ne? answer in English so that everybody <laughs> understands. Thank you very much for this question because it allows me to explain. Sada na engleskom kako bi me svi razumjeli. Hvala puno na ovom pitanju. Mi u Portugalu nemamo regije, imamo administrativne jedinice. Moj e, suprug je ekonomist i sveučilišni profesor i on je tri godine radio u jednoj od tih javnih ustanova e, koja se bavi e, regionalnim razvojem sjevera Portugala. Mislim da tu nema sukoba interesa jer on odgovara e, ministarstvu centralne vlade, ministarstvu prostornog planiranja. ja sam uvjerena da ne postoji e, tu sukob interesa, nema privatnog interesa koje je u suprotnosti s tim e, javnim interesom. Ja sam izabranoj pretnici napisala da ako u bilo kojem času se pojavi bilo koji kakav rizik, i mogu vam pročitati što sam napisala, da sam spremna preuzeti sve nužne mjere kako bi spriječila bilo kakvu percepciju sukoba, što znači da e, ću, neću sudjelovati u dodjeli fondova i sredstava koji bi mogli izravno ili neizravno utjecati i biti povezani s činjenicom e, institucije za koju radi moj suprug ja ću reći da treba izabrati u toj situaciji novo izabrana predsjednica, ali uvjerena sam da neće nikada doći do takvog sukoba. Moj e, suprug nikada nije su, se susreo s prethodnim povjerenicom i e, nikada se o njegovom e, radu nije odlučivalo a ja sam e, rekla i napisala novo izabranoj presidi da sam spremna dakle da poreuzmem, poduzmem sve druge mjere koje ona će sugerirati i to je moj kompromis. pa kolegici na posebnom pitanju. Hvala i povjerenici, kandidatkini za povjerenicu na iskrenom odgovoru. Riječ sada ima Solis Perez Suzana. Gracias, presidente. Eh, gracias, señora comisaria. Hvala što ste mi dali riječ. Mene zanima što ćete učiniti kako bi osigurali da smo u Europi spremni na digitalnu eru kako nijedna regija ne bi ostala po strani. Regije moraju usvojiti planove kako bi e, se pripremile za inovacije i digitalizaciju. Pa me zanima kako želite osigurati da strukturno fondovi pri tome odigraju odlučujuću ulogu. Dakle, to mislim na industriju, strukturu inovacija i razvoj svih europskih regija i onih koje su manje razvijene. Osim toga, u određenim područjima postoji preklapanje između vašeg resora i nekih drugih područja, primjerice pristup ruralnih e, područja, novim sustavima i tako dalje. A kako vi želite pristupiti tim problemima koji će biti ključni problemi s obzirom na digitalizaciju inovacije? Eh, eu penso que essa questão é uma questão muito central. Mm, to je ključno pitanje. Što mi u ovom prijedlogu Europske komisije zahtjevamo je to da se projekti koji se prezentiraju ispunjavaju ova dva osnovna cilja koji su i sastavnim dijelom ove Europske komisije. To se prevodi kao Smarter Europe, dakle jaka inovativna Europa koja raspolaže novim tehnologijama i moramo osigurati da i manje razvijene regije dobiju najnovije tehnologije. Zatim drugi cilj je zelenija Europa, a to je u skladu sa našim okolišnim ciljevima. Zatim postoji nešto što nazivamo tematska koncentracija kako bi sve tipove regija mogli snabdjeti sa potrebnim ulaganjima jer postoje više razvijene i manje razvijene regije, postoje siromašne zemlje koje imaju problema sa pronalaskom pravih projekata, no ipak bi jedno jedna trećina njihovih ulaganja trebala biti usmjerena ka cilju 1, a cilj dva je naravno isto od velikog značaja, to je zeleni razvoj. Ti zahtjevi su ponekad dosta ambiciozni, ovisno od tipologiji regije, dakle moramo paziti da na, činimo razliku između onih jače razvijenih regija i onih slabije razvijenih. I još jedna kratka napomena. Politika kojom se upravlja na središnjoj razini, kojom se upravlja na središnjoj razini, mm, tu treba uzeti u obzir i njezin specifični utjecaj. Dakle, moramo pripaziti da se ulaganja ne koncentriraju samo na već najrazvijenije regije u Europi. To moramo imati na umu i moramo vidjeti koje su e, specifične posljedice sektorskih politika. Gospođa Ferreira, ima jedna stvar koja je vrlo važna, a kako ćemo to sve provesti? Dakle, postoje regije koje su suočene sa velikim problemima u provedbi i e, radi se o osnovnim stvarima, primjerice o infrastrukturnim projektima. Pa me zanima što ćete poduzeti kako bi e, se e, fondovi mogli koristiti i za puno kompleksnije projekte, primjerice inovacijske projekte. Koji su vaši konkretni prijedlozi kako bi se povećala učinkovitost fondova i naravno i tehnička pomoć. Dakle, kako želite vi e, poboljšati provedbu fondova? Mm, da, mislim da je ovo pitanje povezano sa kvalitetom institucija, sa kvalitetom struktura ali i s pitanjem e, gdje se sve svi ti projekti odvijaju. Dakle, moramo imati na umu i tehničku pomoć kako bi e, osmislili programe koji su tehnički učinkoviti, koji potiču razvoj, ali ne bilo koji razvoj, već razvoj koji je usmjeren ka očuvanju okolaš, okoliša, e, ka novim tehnologijama, ka održivosti a u ovom predlogu je još e, dovoljno mjesta za sve to kako bismo mogli na kraju iznaći pravi recept za ovaj proces. Isto tako moramo imati na umu i lokalne dionike, lokalne nositelje projekata, kako bi to doista bili učinkoviti projekti. Hvala Roza D'Amato. Hvala lijepa. Dobro dobro večer, gospođo Ferreira. Na plenarnoj sjednici eh, je ovaj parlament eh, zatražio da se eh, radi na kofinanciranju fondova vezano za nacionalne države i za projekte sufinanciranja i to prema nekim kriterijima pakta o stabilnosti i rastu. To je vrlo osjetljivo pitanje, ali zaista je vrlo nužno, naročito što se tiče onih regija koje su manje razvijene. Biste li nam mogli reći da se vi e, zalažete za tome da se barem oni e, za zelena ulaganja izuzmu od takvog deficita, jer ovaj parlament je napravio i više od prijedloga komisije i rekli smo da nema mogućnosti za izuzetke i da li ćemo morati u vijeću se boriti opet za ta pravila. Hvala. Rekla sam da teme poput ove koje ste vi naveli, da se njima trebamo pozabaviti u okviru revizije pakta o rastu i stabilnosti. Tu postoje mnogi elementi koje je potrebno revidirati, no to je naravno vrlo složeno pitanje koje zahtjeva puno vremena. Dakle, radi se o europskom zakonodavstvu i Radi se o procesu koji se nalazi u rukama moje kolege koji je odgovoran za gospodarstvo i to pod e, vodstvom novo izabrane predsjednice i ja vam obećajem da svakako kanim e, o tome raspraviti, dakle kako ćemo se prilagoditi stvarnosti, no ne mogu vam jačiti kakvi će biti rezultati. Još jedna stvar koja je uvijek vezana za toj netretni pakt o stabilnosti i rastu. Kako ćete pomoći lokalnim zajednicama, naročito općinama, jer oni imaju vrlo male administrativne kapacitete. Naravno, postoji proračunska linija tehničke pomoći, ali ona nije dovoljna i često se loše koristi kako ćete bolje kontrolirati situaciju u sljedećim godinama. Općine nisu u stanju praviti projekte, a osim toga blokiraju im se ulaganja, drugim riječima kofinanciranje i to zbog pakta o stabilnosti. Vi ste naveli različite elemente u svojem pitanju, govorili ste o kontrolama. Kontrole su nužne. mi snosimo odgovornost naspram svojih građana jer e, mi trošimo njihova porezna sredstva i Europska komisija u svojim predlozima uvijek pokušava stvari prikazati na što jednostavniji način, na što operativniji način, prije svega kada e, govorimo o malim korisnicima i malim poduzećima. A kontrole su potrebne zato što je to ogromna odgovornost, dakle upravljati novcem poreznih obveznika koje su e, građani platili. Dakle, moramo ojačati te kontrole. Naravno, ne možemo uvesti nešto što je nejasno. Moramo točno znati kakve su kontrole, kako se provode i kako se sredstva troše. Dakle, moramo također i poboljšati samu bit, samu srž projekata. Projekte je potrebno nadzirati i također tu treba imati na umu i teritorijalnu razmjernost. Naravno da u tom procesu uvijek postoje stvari koje se mogu poboljšati, a prijedlog o kojem se trenutačno raspravlja pokušava uzeti u obzir tu situaciju. Hvala, sada ću riječ eh, predati Margaridi Marques, koja je članica u odboru za proračune. Eh, Hvala. Uvažena kandidatkinja za povjerenicu. Sve države članice su e, izravni ili neizravni korisnici kohezijske politike. Portugal je zemlja gdje se rezultati kohezijske politike odlično vide. Svi mi znamo da ste vi danas došli ovdje k nama kako biste postali povjerenica, a ne ministrica u Portugalu. E, i Portugal će se držati članka 245. ugovora. A kada govorimo o novoj generaciji kohezijske politike, moramo imati na umu i kohezijsko načelo, a kohezijsko načelo je jedno od e, načelo, jedno od načela o kojem se vodilo računa kada je Europska unija utemeljena. Dakle, kohezijska politika je, se nalazi e, na razini koja je vrlo značajna i želim znati da li će to tako ostati i u budućnosti i koja je vaša strategija. I prije nego što završim, dopustite mi da kažem da sam vrlo zadovoljna time što ste već sada najavili da ste spremni na suradnju sa parlamentom i da želite poboljšati predlog Europske komisije te čim prije započeti s pregovorima kako bi se pravovremeno postigao dogovor o višegodišnjem financijskom okviru. Hvala. Slažem se sa svime što ste rekli. E, vaš komentar je doista pogodio u srž i to će svakako e, to je svakako u skladu sa našim glavnim ciljem to što ste rekli. Dakle, trenutačno postoji određena fragilnost kada govorimo o e, jačanju proračuna i stoga je potrebno da u suradnji sa vijećem u pregovorima preuzmemo aktivniju ulogu i da se približimo prijedlogu Europskog parlamenta. To bi bilo doista dobro, to bi bilo zanimljivo. No rasprava o alternativama i o vlastitim sredstvima bi svakako trebala, to bi svakako trebala biti tema koju treba staviti na dnevni red, jer e, u svakom periodu nas očekuju novi izazovi, više izazova, Dakle, doći će sigurno do određenog gubitka sredstava, a e, naravno i Brexit će imati ozbiljne posljedice. I moram reći da je Europska komisija u cijeloj toj priči kolegijalan, jedno kolegijalno tijelo e, i ono o čemu trebamo raspravljati je pojedinačan doprinos unutar ovog kolegijalnog tijela, dakle svako sa sobom donosi svoje iskustva, svoje uvjerenja, svoju dodanu vrijednost i tako dalje. A tako to i treba biti kako bi što bolje surađivali. Smatrate li da je ovaj program za konvergenciju i konkurentnost unutar europodručja nešto što je potrebno nadopuniti e, postojećom politikom i važno je naravno da uzimamo u obzir gospodarski ciklus i kako vi planirate promijeniti ovaj instrument kako bi se odgovorilo na predstojeće promjene u gospodarskom sektoru. Dakle, što kanite učiniti kako biste postigli te ciljeve? Hvala još jednom na pitanju. Ovo što vi predlažete je da se taj instrument jače usmjeri ka tome da se financira strukturalna politika, iako se meni baš ne sviđa ta riječ. Dakle, radi se o reformama javne uprave, o reformi javne uprave, o reformi obrazovnog sustava, zdravstvenog sustava, zdravstvenih usluga. Da to sam već rekla u uvodnom govoru da je potrebno reformirati i šumarstvo primjerice kako bi se suočili sa sve većim brojem šumskih požara. Dakle, to je instrument koji zemlje koje se nalaze u europodručju kompenzira kako zbog toga ne bi bile ograničene u strukturnim reformama zato što ne raspolažu sa dovoljno sredstava i sa dovoljnim kapacitetom proračuna kako bi proveli tu politiku i kako ne bi stupili u sukob i ne bi ugrozili e, javnu stabilnost, odnosno stabilnost javnog sektora. Prijašnja iskustva e, su pokazala da je tehnička pomoć itekako potrebna. Dakle, tehnička pomoć se pruža državama koje žele pristupiti europodručju. U svakom slučaju mi ćemo se brzo primiti posla. Hvala vam lijepa, Lidija Pereira, uh, u ime odbora za gospodarska pitanja. Hvala, poštovana gospođo kandidatkinja za povjerenicu. Vremena gospodarskog rasta su prilika da govorimo o strukturnim reformama, a izborne kampanje e, često predizborna vremena su predstavljaju veliki izazov e, da se ta cijela priča okrene u drugom smjeru. Mislim da su mnogi e, propustili priliku e, pristupanja euro području, pa onda nisu provedene strukturne reforme. Zatim postoje vlade koje ne uspijevaju ni u tome da reformiraju vlastitu državu i vi se pak zalažete za reformu tržišta rada, zdravstvenog sustava i tako dalje, no niste naveli konkretne detalje. Mislim da je vrlo važno za europske građane znati na kakve reforme mislite, što vi želite promijeniti na tržištima rada, što želite promijeniti u bolnicama i u školama. Gospod Pereira, ja ću vam vrlo rado odgovoriti na pitanje. Dakle, e, vaše pitanje se odnosi prije svega na nacionalnu politiku, mislim da to ne moram komentirati. A što se tiče pitanja što i ja želim promijeniti, na to ću vam naravno odgovoriti, jer to nije samo nešto što ja želim, što je moj cilj, već svaka država mora provesti raspravu mora voditi pregovore u okviru europskog semestra te potom mora nakon te rasprave definirati koje politike, koja područja politike želi predložiti u okviru europskog semestra. Dakle, tu mislim prije svega na reorganizaciju, ali i na ulaganja u okviru te reorganizacije. i svaka država može po vlastitom nahođenju definirati tu strategiju. Sigurno da postoje preporuke po zemljama, ali na samoj državi je da predloži specifične ciljeve i vremenski raspored. Hvala. Dopustite mi još jedan komentar. Euroskupina nije nacionalna pitanje. Što se tiče strukturnih reformi, imala sam jedno pitanje. Vi ste rekli da je situacija različita od zemlje do zemlje, no mislim da mm, sve države moraju ići u istome smjeru ili barem u sličnom smjeru. Dakle, strukture bi trebale biti iste. Niste to rekli, ali imate još vremena da mi odgovorite na pitanje ako to želite. A drugo pitanje se odnosi na instrument konvergencije. Rekli ste da se radi o kapacitetu proračuna, zatim o proračunu za europodručje. I ja sam pročitala vaše odgovore i moram reći da sam razočarana jer postala je velika ambicija da će se razviti jedan posebni proračun uspostaviti za euroskupinu, no čini se da Eh, je to sad svedeno na minimum. Dakle, govori se o zdravstvenom sustavu, o obrazovnom sustavu, pa me zanima je li to vaša ambicija kada je riječ o ovom instrumentu, dakle kada govorimo o proračunskom kapacitetu euro područja. Možete li to, molim vas, malo konkretnije pojasniti kako ne bismo bili tako razočarani? Gospođo zastupnice, ja bih rado govorila o ovim e, mini trojkama. To je napredak. Ja sam bila protiv te ideje, no od tada se mnogo toga promijenilo u Europi. Promijenio se i način na koji se organizira gospodarska politika i europski semestar je iskustvo koje čini puno bolji okvir. Dakle, europski semestar čini puno bolji okvir i svi mi radimo na poboljšanju procesa. Kao što sam rekla, same zemlje moraju podastriti svoje prijedloge. Ja znam točno koji je zadatak e, trojke, ali problem je bio u tome da tada još nije bilo dovoljno struktura, dovoljno razvijenih struktura koje funkcioniraju. Tada smo govorili o takozvanom six packu u okviru europskog semestra. A što se tiče konkretnih prijedloga, rekla bih da se oni odnose na preporuke po zemljama i na strukturne reforme. Dakle, specifične posebne reforme od zemlje do zemlje, a to možete pročitati u prilogu D. Tamo se navode pojedinačni projekti koje države moraju provesti i onda svaka država može odabrati ono na što se obvezala provesti. Mislim da je to vrlo velik napredak, jer radi se o značajnoj temi za funkcioniranje europskog područja. E, da budem ja sad Hvala gospodinu Jose Guzmao u ime odbora za gospodarske pitanja. Hvala vam, hvala gospođo kandidatkine za povjerenicu. Vi ste rekli da sada stvari drugačije izgledaju u gospodarskoj politici. Ja baš nisam uvjeren u to. Mnogo govorite o ulaganjima, a najveće ograničenje za ulagačku politiku u Europi je i dalje pakt e, o stabilnosti i rastu te izrazito restriktivna tumačenja Europske komisije. Sada imamo rezove u ulaganjima. U vašim pismenim odgovorima ste spomenuli najbolji mogući scenarij, to je sada tek jedna radna hipoteza, ona ne zanima znači li to da ćete se angažirati i boriti se uz podršku za to da ne dolazi do nikakvih rezova u kohezijskoj politici. A što se tiče revizije instrumenta za ekonomsko upravljanje, hoćete li tu podržati tu ideju da se ulaganja, posebice ulaganja za borbu protiv siromaštva i nejednakosti, da se njih e, ne e, uračunava kada se radi o podržavanju, o ispunjenju e, onih kriterija za izbjegavanje prekomjernog deficita. Što se tiče europskog semestra i pakta o stabilnosti i rastu, tu imamo napredak. smo situacije kakvu smo imali još prije tek nekoliko godina. Ne kažem da se stvari odvijaju savršeno, ja to možda pomalo idealiziram. Naime, to će funkcionirati samo ako se euro područje i ekonomska monetarna unija u potpunosti uspostave na noge. A mi smo tu na polovici puta jer se Europska unija gradi korak po korak. Važno je ispraviti greške te zajedno surađivati. Što se tiče drugih aspekata, to sam već rekla, već dva ili tri puta sam to rekla, drugim zastupnicama koji su mi postavili slično pitanje, mislim da se ne isplati stalno inzistirati na istoj točki. Naime, kada imamo velike rezove u proračunu, onda imamo nekoliko scenarija. Ako oba su zakonodavca žele povisiti gornje granice u proračunu, onda je to nešto što ćemo mi eh, izuzetno pozdraviti. Mislim da kohezijsku politiku treba zaštititi, a isto tako i stup broj dva zajedničke poljoprivredne politike. Ako ste se na to osvrnuli u vašem pitanju, dakle poljoprivreda, jer jedan veliki dio kohezijske politike povezano je sa ruralnim područjima, za reformama poljoprivrednih struktura. Dobro je da to dobro funkcionira i da pokušavamo postojećim instrumentima riješiti te probleme. Ja ću se za to zalagati zato što je to moj dosije, ali ne samo zbog toga, zato što je konvergencija izvjeto potrebna za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To je jedno visoko očekivanje, a to visoko očekivanje još je i više kada imamo zajedničku valutu. Zato što su sve ekonomije zato različite, mi to znamo u teoriji, a znamo to i u praksi. To je nešto na čemu moramo raditi. Eh, Načelo uvjetovanosti zapravo znači sljedeće. One države članice koje se pridržavaju orientacijskim smjernicama Europske komisije imaju manevarski prostor djelovanja, a drugi imaju poteškoće. I zbog toga je važno da mi ovdje u Europskom parlamentu znamo o čemu uopće govorimo kada govorimo o reformama u vašem portfelju Jesu li to stare reforme, primjerice regulacija tržišta rada, otvaranje javnih usluga, privatizacije ili tu govorimo o nečemu drugome. I što je još i važnije od toga, ekonomska politika koja zna dobro za svoju odgovornost. Tu Europska komisija ima onaj stari koncept koji je u našoj državi doveo do najveće krize. Je li to sada jedan uvjet za pristup kohezijskim fondovima ili ne? Vi ste rekli nešto vrlo važno. Mene zanima jeste li opredjeljeni tome da ćete dakle, pristup ili ne pristup financijskim sredstvima nikad koristiti kao neki, eh, kao neki pregovarački adut kako bi se eh, reforme provele u državi to su različita pitanja, tako ja na to gledam. Što se tiče kohezijske politike u užem smislu te riječi, tu imamo određeno zakonodavstvo i tu imamo i makrouvjetovanost, ali to sam već rekla u jednom prethodnom pitanju. Prijedlog Europske komisije ima za cilj da se tu e, uviđa da neke države imaju e, dosta teške makroekonomske situacije, to su trenutna pravila. Europski parlament je pak zauzeo drugačije stalište. Ali drugi aspekt još u to su strukturne reforme. Što sada radimo, što sada trebamo provesti, je zapravo izraditi politike koje će imati za cilj da se poveća konkurentnost tih država. To je jedna tema po pitanju kojeg se parlament, vijeće i komisija moraju usuglasiti. I ja naravno da e, ću se podediti odluci e, su zakondavaca. Hvala. Gospodin Sant iz odbora za proračunska pitanja. Ja znam da nam ne možete reći od čega će se sastojati fond za pravičnu tranziciju, ali mene zanima vaše stajalište jednom kada se on počne provoditi. Dakle, kao prvo, kako ćete se pominuti da fond za pravičnu tranziciju se neće samo ograničiti na okolišni utjecaj, već da će uzeti u obzir i socioekonomski utjecaj, posebice utjecaj na europske radnike. Kao drugo, Hoćete li se obvezati na jednu borbu da taj fond ne postane novi EFSI, da se e, ne razlikuje od e, financijskih sredstava koje dobivaju najbolje regije koje se dobivaju od banaka i da se onda ovaj e, fond koji se samo kao poluga, finanska poluga. Zatim isto tako e, rečeno je da treba pobratiti države članice na putu ka e, jednoj klimatskoj tranziciji. Hoćete li se boriti da Fond za pravičnu tranziciju podržava na pravilan način otoke i navedene regije da se njihova, njihova otežani položaj uzme u obzir, posebice što se tiče recimo prometa. Uvaženi zastupniče Alfred Sante, ja Eh, sam zabilježila vaše pitanja, vaše ambicije. Krenuli ste od toga što ste rekli da ne mogu prejudicirati da će doći do kompromisa ovdje. Svi radimo na tome, imat ćemo prvih sto dana nakon početka rada komisije da sve to poanaliziramo, ali mi već sada aktivno radimo na tome. Vi ste postavili pitanje o tome smatram li da bi taj fond se trebao baviti i problema koje imamo na otocima. Pa to visi. Mislim da zbog toga što ćemo imati tu 4,8 milijardi eura, dakle imat ćemo dosta ograničena financijska sredstva u tom fondu, što znači da se zajedno sa kohezijskim fondovima treba gledati na taj fond. Trebamo se osvrnuti na najteže probleme što se tiče što se tiče poštivanja okolišnih e, regulativa. Moramo vidjeti koje se konsolidirane elemente imamo kako bismo riješili te najrazličitije situacije. U ovom trenutku bih ja to htjela malo proširiti, vidjet ćemo hoćemo li moći to proširiti i vidjet ćemo koje ćemo mehanizme moći koristiti kako bismo e, privukli dodatna financijska sredstva. Vi ste e, spomenuli u jednom negativnom smislu Junckerov plan, dakle FSI, onaj stari Junckerov program. Ja ću morati vidjeti kakvi su ti mehanizmi jer ne možemo sve podijeliti po fondovima. Ti fondovi moraju zajedno raditi i moraju zajedno ostvariti financijsku polugu. E, kada se radi o socijalnim aspektima, tu vam mogu dati jasan odgovor koji je da, moramo stvoriti neku vrstu mehanizma, za to neku vrstu zajedničke intervencije da ako nam temelj bude neka baza, da se onda na to primjenjuje socijalni fond, sve dimenzije koje se tiču socijalne integracije u regionalnim fondovima, da sve to kombiniramo kako bi imali e, jedan e, dobar zdrav program. Jedno nastavno pitanje vezano s to. Kada se radi o perifernim regijama i otocima u kontekstu regionalne politike, smatrate li da bi tu moglo doći do sukoba između onoga što možete učiniti u smislu privatnog sektora i e, europskih pravila o tržišnom natjecanju? To je vrlo sofisticirano pitanje koje neću moći odgovoriti u jednoj minuti zato što kao što znate, imamo određene iznimke što se tiče otoka, kada se radi o policiji tržišnog natjecanja, e, a i iz nekih specifičnih razloga ćemo možda morati i vidjeti kako je situacija pojedinog tržišnog natjecanja, ali to ovisi od, situacije do situacije. Naravno imamo taj presedan da za politiku tržišnog natjecanja imamo neka izuzeća, primjerice kada se nalazite na jednom malom otoku i gdje ne možete doista ostvariti e, potpuno jamstvo za tržišno natjecanje na tom teritoriju. Vidjet ćemo, radit ćemo s vama, s Europskim parlamentom, te ćemo pronaći neki instrument koji dobro funkcionira. Ali nemojmo stvarati e, različite kategorije gdje svaka kategorija samo e, udvostručuje rad e, drugih fondova. To je ono što mene najviše brine. Hvala lijepa, Jill Evans. Hvala vam. Kandidatkinu za povjerenicu. Deindustrializacija regija je jedna vrlo izazovna zadaća, a u Walesu, u mojoj jedinici imamo dugo iskustvo sa tim procesom. Naravno i demografske promjene utječu na te regije. Vi ste u vašim uvodnim izjavama govorili o E, mladim inteligentnim ljudima koji napuštaju određene teritorije, to, je, to se više odnosi na ruralne regije gdje ljudi odlaze u potrazi za poslom drugdje i pitanje kako zadržati, kako zadržati te mlade ljude tamo. I to Isto tako podriva i napredak po pitanju kohezije. Dakle, hoćete li uspostaviti jednu stručnu radnu skupinu koja će se baviti pronalaženjem e, pravih rješenja kako bi se smanjilo iseljenje iz tih regija. To je povezano i sa programom Interreg, a ja sam zastupnica za jednu izbornu jedinicu koja bi mogla uskoro biti izvan Europske unije. Me zanima kako mislite olakšati naše kontinuirano sudjelovanje u tom vrlo vrijednom prekograničnom projektu. Hvala vam lijepa na tom pitanju. Vi ste se dotakli jedne teme koja je doista ključna. Mislim da većina nas, e, pa gotovo i svi, ovisno o tome iz koje regije dolazimo, smo vidjeli taj nevjerojatan napor da se pruži više obrazovanja, više školovanja, više ulaganja u ljude i da onda usvrdimo da plaće nisu toliko visoke i da su oni prisiljeni otići. I taj odljev mozgova je doista nešto što zavrijeđuje našu pažnju. Ja bih ovako instinktivno rekla da da, da ću uspostaviti slučnu radnu skupinu, ali ne znam iskreno postoji li možda već nešto slično u odgovarajućim službama unutar glavnih uprava. Dakle, ja ću to sagledati i ja ću o tome raspraviti sa osobljem, jer znam da e, oni svi dijele tu zabrinutost. Mi smo to već raspravili. naravno ako se izgube ti pravi ljudi, koji naravno moraju naći e, zaposlenje koje odgovara njihovim e, vještinama. Onda imate i javnu administraciju, tu se radi o tome kako privući ulaganje, kako privući poduzeća u te regije to će morati biti ili paket mjera ili neće moći uopće funkcionirati. To je dakle doista e, jedna ozbiljna zabrinutost za nas. Meni je do toga jako stalo i mogu vam samo reći da ćemo e, vidjeti kako se možemo obračunati sa ovom specifičnom temom koju ste spomenuli. Mogu li onda postaviti jedno drugo pitanje koje se tiče rodne jednakosti i uključivanja rodne perspektive u svim politikama Jeste se i vi obvezali za to zajedno sa mnom i s mojim klubom, ali kako da to pretvorimo e, u konkretne mjere, to je još pitanje, jer još uvijek nemamo jasnu strategiju za rodnu jednakost sa specifičnim ciljevima, te i financijskim sredstvima u novom okviru VFO-u i nemamo niti podatke koji su segregirani po e, rodu kako bi e, oni koji donose odluke mogli donositi odluke na temelju dokaza. Mene zanima stoga koje ćete vi korake poduzeti kako e, biste se probinuli da se u kohezijsku politiku uključi rodna perspektiva u smislu osmišljavanja proračuna idućeg, idućeg BFO-a. Hvala. Ja vam pa zahvaljujem što smo to pitanje. To je nešto što se mene doista tiče. Ja bih htjela vidjeti kako se može riješiti ta moja zabrinutost s tim u vezi. Možemo vidjeti kako da se mogu provoditi programe, a da pritom imamo te elemente na umu kako bi to mogli biti možda e, novi neki e, elementi za pristup fondovima i da se na neki način ostvari ta teža e, da to postane jedan općeniti princip što se tiče elementa za pristup fondovima. U mojoj glavnoj upravi sam pogledala ljudske resurse, tu govorim dakle u glavnoj upravi Regio i primjerice postoji jedan pregled stanja koji kaže da tamo postoji visok obojam posla i da tu nedostaje teže između privatnog i poslovnog života, te da u glavnoj upravi Regio ima manje ženskih menadžera to je e, proporcionalno gledano manji broj nego u drugim glavnim upravama, što znači da moramo i interno pogledati kako izgledaju ti aspekti, jer na taj jedan skriven način se dakle kad kad e, dolazi do situacije da žene ne dobiju pristup e, vrhovnom menadžmentu i ova komisija ima dakle taj aspekt, na, taj specifičan aspekt na umu. Hvala lijepa, Stefan Bižu. Hvala lijepa. Dobro večer, gospođo imenovana povjerenice. Europa je velike teritorij izazova, ali tako veliki teritorij nada pred eh, nezaposlenosti i borbi protiv klimatskih promjena i jednostavno ljudi gaje nade u to da će imati jednaka prava i jednake mogućnosti vi e, dakle trebate dati odgovore na legitimne zahtjeve naših europskih sugrađana i kad se nalaze na desetke e, tisuća kilometara odavde u e, najudaljenijim regijama. E, međutim, zbog toga nam je potrebna dobra kohezijska politika kako bi politike i u tim dijelovima bile vrlo učinkovite a svi europski e, povjerenici, vi svi morate u različitim sektorima se mobilizirati. Od ribarstva do prometa i tako dalje. Lijepo ste rekli da nikoga nećete ostaviti po strani na tom europskom putu. Vjerujem vam. Ali želim da idemo još i dalje i molim vas da se ovdje obvežete. Možete li E, se obvezati da ćete nešto konkretno učiniti za najranjivije stanovnike Europe koji žive vrlo e, daleko u najudaljenim područjima. Lako vam mogu odgovoriti da, da, da, e, to je sasvim sigurno tema gdje sam ja vrlo angažirana i namjeravam se itekako posvetiti najudaljenijim područjima ali e, nema samo tih e, najudjeljenih e, regija. Naime, te regije su vrlo posebne i moramo im posvetiti puno pozornosti. Hvala na ovom angažmanu koji ste rekli, a sada samo par riječi o vašoj metodi. Kako je organizirana e, vaša glavna uprava u odnosu na druge glavne uprave? Htio sam vam dati prijedlog. Zašto ne biste imali tromjesečnu platformu sa svime e, i sastajali se sa nadležnim povjerenicima, s eurozastupnicima i s predstavnicima civilnih udruga? Na taj način mogli bismo biti sveobuhvatniji, horizontalniji i iznad svega učinkovitiji. Hvala lijepa na vašem prijedlogu i e, e, razgovarat ću s nadležnim službama, možda ćemo naći neko rješenje. Međutim, sada vam e, ne mogu obećati da će stvari se zaista na taj način i organizirati. U svakom slučaju, vrlo ozbiljno ću analizirati vaš prijedlog. Hvala lijepa. Sada riječ ima kolega Jose Manuel Fernandez koji je iz odbora za proračun. Gospodine e, e, predsjedniče, hvala. I, e, gospođo Freira, vaše nadležnosti se, dakle, odnose se, trebaju počivati na puno hrabrosti i rada. Neki povjerenici su jako dobro radili, neki nisu. Karloš Moedaš je E, dobio 88 milijardi eura, a on je e, investirao preko 100 milijardi eura. Dakle, povjerenici imaju e, prilike u svoj, da nešto ostvare. Neki jednostavno povjerenici ne prihvaćaju smanjenje proračuna. Što se tiče kohezijskog fonda, on je za najsiromašnije zemlje i u prijedlogu Europske komisije 45 posto sredstava kreše se iz kohezijskog fonda, što je neprihvatljivo. Možemo li i, dakle, i dalje nazivati kohezijsku politiku kohezijskom politikom, ako se tako nastavi? I da li i dalje mislite da se radi o umjerenom skresanju sredstava? 45% nije nimalo umjereno. I je li to zaista najbolji scenario i hoće li kohejska politika i dalje predstavljati prioritet? I još jedno pitanje, točno je da e, po pitanju razvoja vi morate govoriti o e, najboljem scenariju i o umjerenim rezanjima u proračunu. Ali čini se da vi na taj način kao da dižete ruke a kao stajalište bilo bi štetno za stajalište parlamenta. Hvala vam na ovom pitanju. Velik broj drugih zastupnika postavilo je to isto pitanje i već sam dala odgovore. Prema tome ne treba insistirati na tom e, e, na tome mislim da je sada sve jasno. Ovaj prijedlog dobar je e, temelj za rad. To je jedina mogućnost jer odbaciti ili ponovo napisati taj prijedlog i zastupnik e, naravno koji uzeo riječ e, nije se slagao s ovom prijedlogom. Imamo tekst na osnovu čega ćemo raspravljati. U protivnom ne bi bilo smisla imati trijalog. Jer e, kako bismo stvarili te pregovore E, moramo vidjeti e, koja su e, ograničenja u općem proračunu. Ponavljamo ono što je već rečeno. Ono što vi zovete veliki rez u proračunu, ipak vas želim podsjetiti na jedno, jer to možda više nije tema dnevnog reda. Naime, 7% je došlo do smanjenja u stalnim cijenama. 2013. godina je jedna godina nakon toga u razdoblju od 2014. do 2020. godine tu se rezalo za 12,5%. Vi sada kažete da ima milijardu i šesto milijuna manje za Portugal. U ono vrijeme bilo je 2,3 milijarde manje. Dakle, e, moramo na povijest gledati e, iz e, pravog ugla s određene perspektive, a u ono vrijeme Brexita nije bilo. Dakle, u ono vrijeme vrlo se emotivno reagiralo. Međutim, moramo reći da e, sada postoje vrlo posebni uvjeti koji su nam poznati i e, ne smijemo napraviti ono što je napravio gospodin Rojdas. I jednostavno mislim da moramo imati ispravnu povijesnu perspektivu. Mislim da su tu smanjenje 2014. bila veća a sada će se izdvojiti više novca za određene projekte. Rekla sam da ću e, gledati uvijek u, na to kako vi reagirate. Nadam se da će vijeće dobro moći reagirati. Hvala. Dakle, iz vašeg odgovora vidi se da imam pravo jer ako iz VF-ova se reže 10% i ako ustojimo 7% manje dodatno, to znači da ako ni, se niste slagali sa ovom prvim kresanjem proračuna, da se nećete moći slagati niti s drugim. Ali zanima me još nešto. Hoćete li razmotriti način podjele sredstava iz kohezijskog fonda jer nije jasno kako to da bogatije zemlje dobivaju sada više, a siromašnije će dobivati manje. Dakle, da stvari budu jasne, ne slučajem se ni sa kakvim smanjenjem proračuna, ni prije, niti poslije. Govorila sam ono što se dogodilo ranije. Jeste li vi u ono vrijeme bili jednako kritični? U svakom slučaju, e, učinili ste sve iz razloga koji su vaši razlozi. U svakom slučaju ne slažem se ni sa kakvim smanjenjem proračuna. Ali vi sigurno ovdje govorite o berlinskoj formuli. Ona je vrlo složena, nisam je ja izmislila. 2000. godine raspravljalo se o blagostanju i nacionalnom bogatstvu i to je imalo određeni smisao. se o tome raspravljati i usavršiti formulu, ali ne možemo tek tako procjenjivati situaciju. To bi bilo previše simplistički u pristupu. Jer e, neke e, su države koje su imale probleme sada imali gospodarski rast. A kao što sam odgovorila poljskoj zastupnici, jednostavno ako su sada zemlje u boljoj situaciji, što nam je drago, onda neće moći dobiti ta sredstva. Mi e, e, nemamo za cilj da se iz fondova stalno novo iznova plaća. Hvala lijepa. Ovo je bilo posljednje pitanje gospođo imenovane povjerenice, imate sada pravo održati zaključnu riječ u maksimalnom trajanju od 5 minuta, a nakon toga ću ja zaključiti sastanak vrlo kratko u jednu ili dvije minute. Sada vam dajem riječ na 5 minuta zaključne riječi. Hvala lijepa. Jednostavno bih htjela naglasiti neke od glavnih e, zaključaka koje možemo ponijeti s ove rasprave. Mislim da ova rasprava bila vrlo korisna i pomogla mi je da shvatim što predstavnici građana žele da ja uzmem u obzir za slučaj da me se potvrdi na mjestu povjerenika. Brine vas proračun za kohezijsku politiku. Potvrđujem ovdje da ću se u kolegiju povjerenika boriti za najveći mogući proračun. Što se tiče fonda pravedne tranzicije, čuli smo važne poruke kako kohezijski fond, tako i e, fond pravedne tranzicije međusobno jačaju jedni druge mnoge brine ta simplifikacija. E, razumjela sam to. Također brine vas e, vrsta reformi. Što znači program reformi? kakve metode će se koristiti, to ću isto tako pribilježiti. Zatim o akcijskom planu za borbu protiv klimatskih promjena i dosljednost kohezijskih politika vezani za politike okoliša i njihove ciljeve. Što se tiče ruralnih područja, tu brine konvergencija, prioritet i sve ono što se odnosi na najudaljenija područja u Europi. Također, e, rodna ravnoteža je bitna i uopće uključivanje e, rodnog osvješćivanja u sve što radimo. Dakle, i e, isto tako da trebamo uključiti lokalne partnere i dionike u naše politike. Sve sam to pribilježila i primila na znanju. Spomenula sam također da ću sa svima vama voditi dijalog međutim još nisam bila u mogućnosti sastati se s drugim relevantnim partnerima s kojima mislim da se moram sastati. Europskim odborom regija, Europskim gospodarskim i socijalnim odborom, Europskim revizorskim sudom i Europskom investicijskom bankom. E, htjela bih s njima imati blisku suradnju kao i sa onima koji upravljaju različitim fondovima u Europi. Tako da se e, mogu napraviti paketi kako bi sve zapravo bilo i veće od e, pukog zbroja pojedinih dijelova. Otići ću u e, sve regije, pokušat ću u velik broj njih otići u prvih šest mjeseci i naravno u okviru komisiji komisije surađivat ću sa svim kolegama. Nije e, moguće uspostaviti dobre rezultate u regionalnoj politici ako nemamo tjesnu suradnju sa onima koji se bave gospodarstvom, koji se bave prometom i mnogim drugim aspektima. Ja vas jednostavno molim da mi pomognete i da radimo timski. Za kraj htjela bih, jer nemam niti jedan drugi način da to napravim. Dakle, zahvaljujem svima koji su mi pomogli na pripremi ove prezentacije i pripreme mojih odgovora svih oni koji rade u različitim službama koji su bili vrlo strpljivi i uvijek su bili spremni odgovoriti na sva moja pitanja kako bih se mogla pripremiti doći pred vas i na odgovarajući način pokušala odgovoriti na sva vaša pitanja. Zahvaljujem također i prevoditeljima jer oni nam e, omogućuju da e, se ne izgubimo u prijevodu. Hvala dakle svima na ovoj raspravi, bila je vrlo zanimljiva i bilo mi je jako drago da sam u njoj sudjelovala. Madame la commissaire désignée, Madame la gospođo kandidatkinjo za dužnost povjerenice. ovaj pljesak zahvala je, izraz je zahvale našeg odbora na odgovorima koji ste dali na postavljena vam pitanja. Dopustite mi zaista da zahvalim kolegama, zastupnicima na vrlo kvalitetnim pitanjima. Ovdje smo se osvrnuli na sve dimenzije i to će nam omogućiti da pređemo na evaluaciju zajedno s koordinatorima da vidimo hoćemo li vas potvrditi za dužnost povjerenice. Važno je održati dugo saslušanje i zahtjevno saslušanje važno je imati saslušanje vrlo visoke kvalitete. A zaista mislim da smo večeras na odboru za e, regionalni razvoj imali saslušanje vrlo visoke kvalitete. Za razliku od mog običaja neću biti previše prišljiv jer moramo poštovati formu, a ta forma zahtjeva da se koordinatori sada sastaju i da na minuciozan način pročešljamo sve odgovore koje ste dali na sva ova pitanja i proučimo sve njihove aspekte. Hvala vam na vašem doprinosu. E, poručujem koordinatorima da će se sastati sutra ujutro iza zatvorenih vrata od 10 do 12.30 u dvorani ASP 5E2. E A nakon toga napisat ćemo mišljenje što ćemo uputiti konferenciji predsjednika. Hvala svima na sudjelovanju u ovoj raspravi i hvala prevoditeljima na izvrsnom poslu